Dear kolege, dobrodošli na sastanak odbora Ekon, dobrodošli natrag u parlament. Nadam se da ste ugodno proveli blagdane. Želim vam svima sretnu novu godinu i radujemo se početku nove godine zajedničkog rada u ovome odboru. Puno je posla pred nama i želim svima sve najbolje u 2016. godini. Lijepo vas molim da sada usvojimo dnevni red. Imam jedno kratko priopćenje. Vjerojatno ste već dobili informaciju o zajedničkom sastanku odbora EconiTax. ovdje je i predsjednik Lamassur sa povjerenikom Moskovicijem, koji će se održati nakon današnjeg sastanka od 19.30 do 20.30 u ovoj dvorani. A sada možemo prijeći na ekonomski dijalog. Želim pozdraviti ministra financija Luksemburga, Pjera Gramenju, koji je se odazvao našem pozivu da predstavi rezultate luksemburškog eh, predsjedanja semestrom. Kao što znate, to je završilo 31. prosinca. Razgovarat ćemo o postignutim rezultatima rada luksemburškog predsjedništva. Postignuto je mnogo rezultata, mi ćemo se osredotočiti na područje u nadležnosti našega odbora. Kao što znate, postignut je značajan sporazum o benchmarkovima. Isto tako je postignut sporazum o pitanju statističkih podataka, bilance plaćanja i HICP. Vijeće je također raspravljalo o sekuritizaciji, a u području poreza postignuti su isto tako neki važni rezultati vezano uz razmjenu informacija o poreznim e, pitanjima i o mišljenjima. Danas ćemo razgovarati također i o ekonomskom e, upravljanju i jedinici, e, odjel koji se bavi tim područjem pripremio je briefing za ekonomski dijalog. Odmah ću dati riječ eh, gospodinu Gramenji, nakon toga ćemo imati pitanja i odgovore. Izvoli, Hvala ti, Roberto, na ovim ljubaznim riječima i želim također svima vama i svim zastupnicima u parlamentu zaželjeti sve najbolje u 2016. godini. Mnogi su me prije početka sastanka a i kod kuće pitali jesam li zadovoljan činjenicom da je nova godina započela. Je li mi drago da je završilo luksemburško predsjedništvo? I zapravo sam iznenadio mnoge kada sam odgovorio ni najmanje. Osobno smatram da je ovo luksemburško predsjedanje bilo u vrlo izazovnim vremenima ovo razdoblje kada se mnogo analiza vodi vezano uz rotirajuće predsjedništvo manjih zemalja, čini mi se da je to nešto što je vrlo bitno kao što i može imati kohezijski učinak među zemljama na temelju institucionalnog okvira i institucionalne suradnje. Rekao bih da je institut rotirajućeg predsjedništva izvrsna stvar. Ja to tako percipiram. A s obzirom na e, suradnju s Europskim parlamentom, državama članicama i komisijom, moram reći da je to za mene bilo sjajno iskustvo. Nadam se da ćete barem jednim dijelom, da ćete se složiti sa mnom da je luksemburško predsjedanje bilo učinkovito, posebno u ovom području koje je tema današnje rasprave, dakle području e, gospodarstva. Dopustite mi da na samom početku nešto kažem o ekonomskom dijalogu. Reći ću samo nekoliko riječi. Rekao bih da vidimo da dolazi do gospodarskog oporavka u većini zemalja. To nije toliko intenzivno kao što smo očekivali gospodarski oporavak je nešto slabiji i postoje neki negativni trendovi, posebno zbog usporavanja rasta u Kini i brzo rastućim gospodarstvima. Međutim, e, isto tako postoje neke pozitivne stvari kao što je niska cijena nafte i robe i akomodativna monetarna politika. Takozvano izvješće pet predsjednika o dovršavanju ekonomske i monetarne unije koje je objavljeno 22. lipnja bio je važan korak i značajna tema naše rasprave općenito o gospodarstvu. Ovdje se zagovara da se na najbolji mogući način iskoriste postojeći pravni instrumenti kako bi EMU bila otpornija kratkoročno i kako bi se mogle donijeti i neke druge mjere koje će dovršiti ovaj projekt u srednjem i na duži rok. Produbljivanje ekonomske i monetarne unije je nešto što će nam pomoći da omogućimo bolji gospodarski rast i kako bismo otvorili nova radna mjesta i privukli ulaganja. Rasprava o produbljivanju ekonomske i monetarne unije odvija se na različitim razinama. Razgovaralo se o tome u vijeću ECOFIN, u vijeću za opće posle, vijeću za tržišno natjecanje i u EPSCO-u. Također smo imali razmjenu stajališta o inicijativama koje je predstavila komisija s ciljem provedbe izvješća pet predsjednika. Zaključci s tih rasprava da kako samo su privremeni. Ono što smo mogli zaključiti na temelju rasprava jest da se to produbljivanje može odviti u nekoliko faza. A kratkoročna pitanja ne mogu se odvojiti od dugoročnih. I tu je postignut konsenzus, što je vrlo značajno jer je to nešto što se provlači kroz mnoge teme kojima se bavi i vaš odbor. Naime, dodatna raspodjela rizika mora biti dopunjena i smanjenjem rizika. Dakle, to su dva procesa koja moraju ići paralelno. Još jedno pitanje koje se pojavilo na raspravi vezano uz produbljivanje ekonomske i monetarne unije je sljedeće. Zemlje koje nisu u eurozoni e, moraju se također pozvati na raspravu o tim pitanjima i osim toga moramo očuvati integritet europskog jedinstvenog tržišta. Na sastanku Ekofina u prosincu započeli smo ciklus Europskog semestra za 2016. godinu. Imali smo razmjenu mišljenja o godišnjem pregledu rasta i mehanizmu za uzbiljivanje. To je po prvi puta da, je, da se proces vodi na način kako i u skladu sa preporukama iz izvješća pet predsjednika. Još jedno pitanje o kojem se vodila rasprava na svim sastancima Ekofina je i pitanje izbjegličke krize. Da kako, e, dakle, to se odražilo, odrazilo i na području financija i u prosincu je vijeće zatražilo od Europske komisije da se uzmu u obzir iznimne okolnosti vezane uz troškove koji su izdvojeni za rješavanje izbjegličke krize. Komisija je dala svoje tumačenje relevantnih članaka kako bi se omogućilo da se u određenim okolnostima ti rashodi mogu tretirati na poseban način. Dakle, to bi bilo što se tiče općeg ekonomskog stanja. Sada ću se kratko osvrnuti na pitanje poreza. Najavio sam da će porezi biti moj prvi prioritet eh, u radu Luksemburškog predsjedništva. Mi smo držali svoju riječ Mislim da smo u tom području e, postigli najopipljivije rezultate. Najprije ću spomenuti direktivu o automatskoj razmjeni poreznih mišljenja koja je dogovorena 8. prosinca. Postignut je politički sporazum vezano uz tu direktivu još na sastanku Ekofina u e, listopadu, to je bilo u Luksemburgu. A kada se sjetimo prijedloga Europske komisije, koji je predočen e, u ožujku. Mislim da smo uspjeli dobiti direktivu u samo devet mjeseci u području poreza. Mislim da je to uistinu rekordno brzo u području e, u kojem se odluke donose jednoglasno. Isto tako smo vrlo rano krenuli u to i za vrijeme sastanka G20 u Ankari e, Evropska unija je prepoznata e, kao jedan od, jedna od vodećih tijela za provedbu e, preporuka PEPS. Osim direktive o automatskoj razmjeni poreznih mišljenja, u prosincu je vijeće donijelo zaključke o takozvanoj anti-BEPS direktivi. To nije bio lak zadatak, ali mi je drago da smo uspjeli postići zaključke koji se također odnose i na činjenicu da bismo trebali pokušati e, primijeniti preporuke BEPS kroz e, zakonodavstvo da bismo imali pravnu sigurnost, razmjernost i jednake uvjete za sve. No, isto tako smo se bavili i etičkim kodeksom za porez na dobit i tu smo također dogovorili zaključke na razini vijeća s ciljem da bolje iskoristimo postojeći mandat, da analiziramo mogućnost produžetka mandata, da ažuriramo kriterije i treće o mogućoj potrebi prilagodbe upravljanja eh, tog kodeksa. Također smo preuzeli inicijativu da stavimo na dnevni red e, jednu kontroverznu temu. To je bilo na neformalnom sastanku Ekofina u Luksemburgu. A to je bila rasprava o minimalno učinkovitom oporezivanju u kontekstu BEPS-a i zajedničke konsolidirane porezne osnovice. Iz rasprave se pokazalo da je ta minimalna efektivna porezna politika nešto o čemu će se razgovarati i u buduće, budući da nismo još blizu postizanja konsenzusa, no morat ćemo e, postići dogovor i vezano uz to pitanje. Također smo dogovorili da se e, ukine direktiva o štednim polozima, međutim nije postignut napredak kada je riječ o pitanju PDV-a i kupona. Zatim održali smo raspravu o ojačanoj suradnji vezano uz porez na financijske transakcije. To je bilo u prosincu u Ekofinu. Isto tako smo o tome razgovarali u radnoj skupini dva navrata. Glavni cilj nam je bio da se i o toj temi razgovara na razini 28 država članica te da proces bude transparentan kada je riječ o 10, uskoro 11 zemalja koje žele uvesti e, taj porez na financijske transakcije, dakle kako bi se znalo što one poduzimaju i kako se to e, ne bi, kako to ne bi imalo nikakav teritorijalni učinak. Dobili smo privremeno izvješće o trenutnom stanju, međutim e, ta tema nije zaključena te će se o tome nastaviti razgovarati za vrijeme nizozemskog predsjedanja. Što se tiče financijskih usluga, razgovarali smo o bankarskoj uniji. Konkretno dogovoreno je da se uspostavi mehanizam premošćivanja za jedinstveni sanacijski fond. Rasprava nije bila laka, međutim uspjeli smo dogovoriti da se osnaži kredibilitet bankarske unije. Opredijelili smo se za minimalistički pristup što se tiče europskih integracija. Dogovorene su nacionalne kreditne linije, što je bolje nego ništa. I isto tako nam je bilo značajno s obzirom na postojanje bankarske unije i jedinstvenog sanacijskog fonda od 1.1.2016. Također se mora ratificirati e, međuvladin sporazum o jedinstvenom sanacijskom fondu. E, u nekim zemljama je taj proces obavljen krajem prosinca. Komisija je izišla sa prijedlogom o europskom e, sustavu e, štednih pologa, jamstvo štednih pologa. E, nažalost, to je bilo prekasno da bismo mi mogli o tome razgovarati za vrijeme našeg predsjedništva. Samo smo to spomenuli na zadnjem sastanku ECOFINA u prosincu. Što se tiče Unije tržišta kapitala, Mislim da smo ostvarili uistinu sjajan napredak vezano uz jedan od prijedloga komisije, to je područje sekuritizacije. U samo devet tjedana uspjeli smo ostvariti takav napredak da je postignut politički sporazum, a to je primljeno na znanje na sastanku Ekofina u prosincu, što će omogućiti bolji sustav sekuritizacije. Mislim da je to važan korak u uniji tržišta kapitala i drago mi je što smo postigli pomake tako brzo. Spomenut ću još nekoliko financijskih pitanja. gdje su postignuti neki pomaci. Primjerice direktiva o posredovanju u osiguranju, e, dakle tu je već bio postignut politički dogovor, morali smo odraditi tehnički dio, isto vrijedi za direktivu o platnim uslugama i tu je već postojao dogovor, tako da je ta vrlo važna direktiva objavljena u prosincu u službenom listu Europske unije. Isto tako smo postigli značajan napredak vezano uz e, propise o mjerilima. Benchmarks e, u 11. mjesecu smo u kasnim noćnim satima postigli politički dogovor koji je potvrdio Koreper krajem prosinca. Čuo sam da još treba riješiti neka tehnička pitanja. A što se tiče ove uredbe, o referentnim vrijednostima. E, uspjeli smo zaključiti raspravu koja je trajala dvije i po godine e, i do koje je došlo zbog skandala vezano uz Libor. Potreban nam je bolji sustav referentnih vrijednosti. Mislim da smo tu postigli odgovarajući kompromis. E, htio bih na kraju iznijeti još neke zaključke možda vaš odbor ne prati izravno e, to pitanje. Naime, imali smo vrlo e, pozitivnu atmosferu na sastancima vezanima uz proračun i po prvi puta smo nakon e, stupanja na snagu Lisabonskog ugovora uspjeli dogovoriti proračun u zadanim rokovima i to zahvaljujući potpori država članica, jednoglasnoj potpori država članica i većinskoj potpori u Europskom parlamentu i to je omogućilo vrlo dobru atmosferu među institucijama Europske unije i zbog toga želim svima zahvaliti. Hvala vam lijepo gospodine Graminja. Htio bih doista reći da da, da mislim da ste bili učinkoviti u okviru vašeg predsjedanja. Želim vam čestitati na tome, a isto tako vam zahvaliti na suradnji koja je po mom mišljenju bila odlična. Sada ćemo započeti s našim govornicima. A prvi govornik je Markus Weber, naš potpredsjednik. Hvala vam lijepa. Kao prvo i ja vam želim zaželjeti novu godinu. Ja nažalost se spadam među one koji se mogu pridružiti ovim pohvalama vezano za ono što su odlučili po pitanju poreznih mišljenja baš naprotiv. Mi smo ustvrdili iz niza iskustva da postojeća pravila nisu funkcionirala zato što su države članice imale previše manevarskog prostora e, u smislu odluke o tome je li neko prekogranično porezno mišljenje relevantno za druge države članice ili ne i ja sam stoga kao izvjestitelj izradio niz rješenja kako možemo ukloniti tu poteškoću, dakle e, razmjena za sve koja bi bila obvezujuća, a ne samo za prekogranična porezna mišljenja neposrednu razmjenu poreznih mišljenja čim se oni izdaju. Razmjena informacija po nama bi trebala biti retrogradna za sva porezna mišljenja koja još vrijede i danas eh, se još nam pokazalo koliko je važna ta informacija za Europsku komisiju koja bi trebala imati pristup tim informacijama kako bi, ako je to potrebno, moći presuditi radili se o nekoj državnoj pomoći koja nije dopuštena i kako bi se moglo ostvariti pravedno tržišno natjecanje. To je bio prijedlog našeg odbora za kojeg smo imali veliku većinu na plenarnoj sjednici i stoga je razočaravajuće što je vijeće ignoriralo te preporuke. Vi ste rekli da je razmjena informacija važića samo za prekogranična porezna mišljenja što god to bilo, E, odgodili ste stupanje na snagu za jednu godinu, smanjili ste gradnost na pet godine, te ste isključili Europsku komisiju iz informacija koje su potrebne kako bi se riješila pitanja vezano uz državnu, e, državnu pomoć. Stav Europskog parlamenta ste ignorirali, to moram jasno reći, stoga me zanima zašto je vijeće i pri vašem predsjedanju bilo tako kruto, nije htjelo riješiti sve detalje tog problema i kako, kako izgleda sa međunarodnim obvezama vezano uz BEPS. To me isto tako zanima. Hvala vam lijepa. Hvala vam na tim pitanjima. U, u životu kad kad kad čujete neko pitanje ili komentare, onda se zapravo postavljamo pitanje radi li se o istom tekstu vaše pitanje je toliko kritično i ni na koji način ne priznaje značajan napredak kojeg smo postigli tako što smo u rekordno vrijeme se usuglasili oko te direktive. Pohvalilo nas je i tijelo G20 za ono što smo napravili i stoga doista se ne mogu složiti s vašom analizom, ali vratit ću se sada na pojedina pitanja koja ste postavili. Iznenađujuće, ja ne znam znate li to uopće, to da država Luksemburg, ne predsjedanje Luksemburg, već država je predložila da automatska razmjena informacija se ne bi trebala ograničavati na prekogranična porezna mišljenja. Kao država mi smo se zalagali za to, ali nije bilo velike podrške za takvo rješenje među državama članicama. Takva je bila situacija. Sada se vraćamo pet godina unazad umjesto deset. Ako pitate vaše porezno tijelo, vašu poreznu upravu, u vašim državama, oni će vam reći koliko je teško vratiti se unatrag i tih pet godina. A činjenica da smo to učinili nije takva da smo htjeli s time ignorirati izvorni prijedlog, već smo smatrali da je razumno vratiti se natrag pet godina. Prije svega uzevši u obzir i da je većina poreznih mišljenja ograničene vremenske vrijednosti u državama i toga. Mislim da vraćajući se natrag pet godina nismo jako razvodnili taj prijedlog. Osim toga dodali smo da čak i ona porezna mišljenja koja više ne postoje, ali koja su bila valjana prvog, prvog 2000 13. i 14. će isto tako moraju automatski razmijeniti. Dakle, ta porezna mišljenja će već automatski biti razmijenjena i stoga mislim da je to dobar kompromis. Što se tiče pitanja Europske komisije, tu smo našli kompromis i ja mislim isto tako da je to uravnotežen kompromis. Mislim da je važno da postoji određena povjerljivost sve države su predočile sva svoja porezna mišljenja za 2010. 11. i 12. godinu, ako se dobro sjećam, i to Margarete Vestarke kao povjerenici za tržišno natjecanje. Ali to je druga stvar. Ovdje se nalazimo na području kontrole tržišnog natjecanja, već smo tu na području razmjene informacija. I stoga mislim da će na posljedku komisija dobiti pregled svega onoga što se razmjenjuje među državama i zaključit ću time što mislim da bi Europska unija trebala biti ponosna na tu direktivu. Thank you, Elisa Ferreira. Hvala, Elisa Ferreira. Hvala vam lijepo što ste ovdje s nama. Te vam kao prvo želim sretnu novu godinu, vama i vašoj zemlji. Moje pitanje ne odnosi se u ovom trenutku na porezna pitanja, nam sad ću se moći još jednom vratiti na to, već o bankovnoj uniji. Spomenuli ste to u svom govoru. Prvog, prvog trebao je krenuti mehanizam za jedinstvenu sanaciju. To je doista velik element. To mijenja način na koji će se upravljati bankama, a ono što je vijeće odlučilo je u potpunosti suprotno svemu onome što je zapisano u interinstitucionalnom dogovoru, a to je dogovor među državama članicama. Tu se radi o, kršenju obećanja koje smo dali građanima i nije dobro da imamo takav kritični proces, a vi ste ga malo procijenili kao bolje nego ništa uspostava individualnih kreditnih linija ponovno vraća tu poveznicu između država i banaka. I po mom mišljenju bi građani trebali znati kako to da je moguće da nešto što smo im obećali, to na najvišoj razini, vi ste citirali izvješće pet predsjednika, gdje se os, isto tako osvrćamo na tu zaštitnu mjeru. SM bi trebao preći sa međuvladinog upravljanja na zajedničko europsko upravljanje i trebala je postojati mogućnost da se financiraju ti backstopovi. I to obećanje koje ste dali u lipnju se u prosincu sada više ne poštuju. Dakle, radili se tu o ozbiljnoj igri među različitim institucijama ili se radi o tome da moramo dovesti u pitanje sve ono o čemu smo se usuglasili, što stoji u zakonodavstvu, jer kada se radi o praksi to više nije pravilo e, zbog e, promjene u okruženju u vijeću i stoga dok igramo tu igru se pravila igre konstantno mijenjaju. Isto tako e, zajedničko osiguranje štednih poluga možemo pričekati da vidimo kako će se to odvijati u vijeću, ali to svakako nije način kako se ozbiljno pozabaviti ovakvim pitanjima koji su nas na Europsku uniju. Pa kao predsjedavanje, mislim, kao prvo hvala vam na vašim željama, ali kao predsjedavanje morate preuzeti mm, i pohvale, ali i kada vas se kritiziraju, ali kada se dogovaramo o određenih stvari, onda se svi moraju slagati. Vaš kriticizam vezan uz to da sa nacionalnim kreditnim linijama ne poštujemo duh na kojem je izgrađena bankovna unija. To je nešto što je u potpunosti u pravu. Mi tu ne razbijamo taj začarani krug između država i banaka. To je istina, da. Ali kao što sam rekao u mom uvodnom govoru, to je bolje nego ništa. I ja se držim te izjave. U svrhu vjerodostojnosti nam je bio potreban baš, barem takva jedna nacionalna rezerva, ako to mogu tako nazvati. Tijekom pregovora i tijekom rasprava se često javljalo sljedeće pitanje. Zajednički backstop će nastupiti, ali ne može nastupiti, barem za sad, za određene zemlje. Zašto ne? Zato što prije nego što preuzmemo e, mehanizam potpune podjele odgovornosti moramo imati isto tako i smanjenje rizika. Biće potrebno 8 godina za popunjavanje jedinstvenog sanacijskog fonda i naravno kada bismo imali potpuno jamstvo već od prvog dana sredine Europske unije onda bi poticaj državama članicama da ispune svoje obveze bio smanjen. Nekoliko država članica nije htjelo nastaviti toliko brzo s ovime. Evo, ali sada na sreću, budući da je ratificiran BRD e, i to kao međuvladin sporazum u svim državama članica. Imamo sada tu zajednički temelj, imamo kreditne linije, rasprave će započeti u radnim skupinama te će isto tako započeti i rasprava o europskom sustavu osiguranja štednih pologa koje je Europska komisija podjela. Smanjenje rizika se mora provesti paralelno sa podjelom rizika. Mislim da je to filozofija e, o kojoj smo se dogovorili u proteklih nekoliko mjeseci. Hvala. Pretpostavljam da želite još nešto reći. Rečeno nam je da ćemo ići ka jedinstvenom nadzoru, jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kako bismo konačno imali štedne poluge, ali ne, sada nam kažu da trebamo još jedan element. To je vjerojatno ono o čemu se tu radi. Smanjenje rizika je lijep izraz, ali kad kad e, nije jasan. Keith Winburn, hvala vam gospodine ministre, što ste došli k nama i što raspravljate s nama onome što se događa u proteklih šest mjeseci. Ja sam se zapravo htjela osvjedočiti na nešto što smo spremili na nekoliko sastanaka koje smo imali zajedno, a to je program za bolje donošenje propisa. Prije manje od mjesec dana je gospodin Juncker i gospodin Timmermans e, govorio o tome što treba značiti bolje donošenje propisa. To, to znači da treba raditi manje, ali da treba raditi istodobno bolje ne znam je li to privilegij ili ne prisustvo tim sastancima. Mi smo imali već više od 20 sastanaka, neki od nas su prisustvovali više od 10 trialoga i ja sam predsjedala nekoliko trialoga ovdje u ovom domu. Jedan smo imali i kao trijalog o referentnim vrijednostima, to je zadnji sastanak kojeg smo održali i vjerojatno se slažete na, sa mnom da sada nakon što smo prošli kroz jedan taj sastanak, da možemo reći da sam proces nije idealan pravilo Timmermans, kao što ja to želim nazvati, je to da ne želimo, ne želimo prihvaćati e, loše kompromise ili lošu formaciju samo kako bismo završili trijalog. Mislim da se toga trebamo pridržavati. Mislim da je ovo razdoblje dosta dugo za dobivanje novog zakonodavstva, ali bojim se nismo stvarili najbolji mogući rezultat kojeg smo mogli kada se radi o referentnim vrijednostima. Što biste vi kao član Ekofina sada za budućnost predložili kako bismo promijenili proces trijaloga, kako bi on bio učinkovitiji i kako bismo se pobrinuli da imamo eh, referentne vrijednosti za podatke i dokaze, a ne da se samo radi o kompromisima i pregovaranju. Hvala ti, Kate, na tom pitanju. Ja se sada osjećam pomalo kao u sveučilišnoj dvorani, jer je ovo pitanje koje se ti postavila vrlo teško i vjerojatno bi teško se mogu naći uravnotežen odgovor. U proteklih šest mjeseci sam se samo bavio ovom direktivom o vrijednostima, što ga sam preskočio dvije godine, tijekom kojih ste vi sudjelovali u tom postupku, ali očito je da u svim pregovorima dođe jedan trenutak kada se mora postići sporazum i to smo pokušali napraviti po pitanju direktive o referentnim vrijednostima. Želim zahvaliti mom timu koji je naporno radio kako bi se riješila ona suštinska pitanja i kako bi se o njima raspravilo na najvišim razinama u svrhu postizanja kompromisa. Ono što je meni bilo na tom sastanku u toj noći jako zanimljivo, da budem iskren, je to da smo bili u suprotnoj situaciji nego one uobičajene. Inače, jer se tada zaštita potrošača i zaštita građana više nije postavila kao prioritet e, Europskog parlamenta i to iz niza razloga. Oni koji su tražili jaku, čvrstu direktivu su bili iz redova vijeća. Dakle, to je bilo ono suprotno od uvečajne situacije. Ono što se obično trebamo zapitati u ovoj situaciji kao i u sličnim situacijama je to želimo li uopće još uvijek takvu direktivu. I tu smo imali u toj dvorani dva mišljenja. Postoje neki koji smatraju da se to može riješiti u drugom obliku. Direktiva je stara dvije i pol godine, što pokazuje da je to jedna od onih direktiva koja je izrađena kao odgovor na financijsku krizu iz 2008. godine tu i dalje postoji čitav niz nesigurnosti i taj kompromis kojeg smo pronašli, po mom mišljenju predstavlja jedan odgovor na tu situaciju. I to smo pokušali postići. Ne znam je li vaše pitanje bilo općenitije u smislu kako funkcioniraju trijalozi. Ja smatram da je to dosta složen proces, prije svega kada je dokument jako tehničke naravi. Dakle, kada u ponoć se borimo oko formulacija, oko pojmova, koje vjerojatno razumiju samo dvije, tri osobe u toj prostoriji, onda priznajem da to može biti vrlo frustrirajuće. Nisam siguran za potpredsjednika Timmermansa, ali spreman sam razgovarati s njim i sa predsjednikom Junkerom i vidjeti imaju li oni boljih ideja od mene. Demokracija ima mnoge nesavršenosti, ali problem je što druga rješenja rade i to možda pravdava trijaloge. Ja bih u svakom slučaju bio vrlo oprezan. Postoji određen postupak vezan uz pravni pregled dokumenata i mi u parlamentu potičemo vijeće da bude otvoren, da u potpunosti iskorištava proces kojeg imamo da imamo najbolju moguću formulaciju, pravno gledano najbolje formulacije, jer ono što se politički dogovori, postaje politički dogovor, a po mom mišljenju je to dobar kompromis i mislim da sada moramo konačno privesti kraju tu sagu, tehnički još dodati neke nadopune, mi imamo tu čitav popis kao Europski parlament, ali ne bismo trebali to sve ponovno otvarati na političkoj razini, jer Europi je potreban ovakav dokument o referentnim vrijednostima i mislim da bi to mogao biti dobar tekst. Michael Toerer. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, poštovani ministre, dragi kolege i ja vam želim kao prvo sve najbolje u 2016. godini. Želim se osvrnuti na dva pitanja, gospodine ministre, već je to spomenuto. Zakonodavstvo o automatskoj razmjeni informacija. Točno je da je tu došlo do napretka, ali isto tako je točno da se to sve odvijelo u vrlo kratkom vremenu. Luksemburško predsjedavanje vijeća je tu svakako dalo svoj doprinos, ali gospodin Ferber je naveo one točke koje mi smatramo da hitno treba riješiti kao Europski parlament. Zakonodavstvo, ono što je vijeće bilo spremno e, dati, e, je ispod onog što smo mi tražili, a ispod je onih zaključka, zaključaka iz posebnog izvješća. Primjer se vidjeli smo da pravedno tržišno natjecanje potrebuje mjesto za kliničke poslove. To je i dalje jedno vrlo široko područje poslovanja. Obavezni zakonodavni okvir za provedbu BEPS-a i dalje čini se ne nalazi na konsenzus u vijeću, možda možete nešto o tome reći, a isto tako ono što mi kritiziramo je da je pristup povjerljivim informacijama jako otežan za pripadnike Europskog parlamenta. Vijeće je tu već dugo blokiralo pristup, a sada se odboru za porezna mišljenja daje do znanja da bi ipak mogli dobiti pristup tim dokumentima. Možete dati možda svoju procjenu zašto se to sada uspjelo ostvariti, zašto je to bilo tako teško postići. Drugo pitanje se odnosi na e, pakt o stabilnosti i rastu. Tu je komisija sa gospodinom Moskovicijom najavila fleksibilnost i, i e, gospodin Juncker je to naglasio, a vijeće je došlo do drugačijeg zaključka pitanje fleksibilnosti po mom mišljenju je vrlo kritično pitanje zato što se time može zaobići proračunska disciplina. U Ekofinu u rujnu nije postignut dogovor o tome, ako sam dobro informiran, pravna služba vijeća je svakako bila kritično postavljena prema interpretacijama komisije. Možete li nam tu predočiti trenutno činjenično stanje? Danke für die, danke für die Hvala vam lijepa na ovim krasnim željama. Bilo je sad toliko pitanja da, i, za, i potpitanja u tim pitanjima, pa ću sad nastaviti Mišel na engleskom i pokušati odgovoriti na to sve. Naravno, u startu možemo reći da je uvijek pitanje jeste optimist, pesimist, je li vam stvar na pola puna čaša ili na pola prazna. A kada kad je reč o automatskoj izmjeni, razmjeni podataka, ja sam tu optimista, mene više nego na pola puna mi imamo kontinuiranu razmjenu podataka i to se odvija zapravo na bazi najboljih prakse dosadašnjih i već se dobro uhodalo. I mislimo da će ta razmjena podataka se naravno nadopunjati sa našom i interaktivno djelovati sa našim zakonodavstvom, dakle našom direktivom europskom i da će na taj način e, za riješiti neke od vaših tu zabrinutosti koje ste iznijeli. Međutim, što sad komisija radi sa svim preporukama koje su došle u vezi BEPS-a? Kao prvo, jako sam sretan da su zaključci ECOFIN vijeća u na tom području od velike pomoći i tek će još biti od velike pomoći zemljama članicama kako bi našle svoj put i usmjerile se za buduće djelovanje. Neke stvari, ne baš sve, ali neke stvari bi trebale ući u kompletnu direktivu o BEPS-u, dakle eroziji profitne e, porezne osnovice i od razmještanju i odvlačenju profita. Mislimo da će dakle većina toga i treba preći u jedan obvezujući europski zakon, a dakle hard law, i onda se pita kako će drugi primijeniti tu našu direktivu, taj naš obvezujući e, zakonski akt o BEPS-u. Mi očekujemo da će to inače biti gotovo do kraja ovog mjeseca, pa ćete biti svi skupa u dobroj poziciji skupa s nama vidjeti koliko će brzo i dobro i kvalitetna Europska unija to implementirati. A sada sa stabilnosti da se vratimo na pitanje fleksibilnosti. To je jedan rad koji se kontinuirano odvija. Mi smo već od siječnja 2015. govorili o fleksibilnosti u okviru investicija. Zatim u studenom ili prosincu je došlo do jednog tumačenja od strane komisije kako bi troškovi izbjeglica se mogli svaliti na one takozvane ili podvesti pod nazivnik izvanrednih okolnosti, a onda bi mogli nakon toga to bi dakle bio zapravo jedan naknadni postupak, ex post postupak, koliko se sjećam 0,35% BDP-a se barem može mora postići da to bude minimum za dodatak za izbjeglice kroz upravo ovaj mehanizam fleksibilnosti koji su nam otvorili. E sad, mislim da je tu, dakle, baš komisija posebno koristila taj mehanizam fleksibilnosti za pitanje troškova i izbjeglica. A s druge strane je bilo jako puno država koje su bile e, protiv toga da se previše klauzula koje omogućavaju korištenje mehanizma fleksibilnosti ovdje koristi. I međutim, pitanje izbjeglica je jako važno. I jasno je da se to mora nekako riješiti, pa smo to i na taj način pokušavali to riješiti. Hvala sad gospodin Hajko Mas. Dakle, sad smo imali jednog predstupnika njemačkog E, demokrata pa njemačkih e, socijaldemokrata i sad imamo jednog predstavnika njemačke ljevice, njemačkog predstavnika ljevice da tako kažemo, koji apsolutno nije zadovoljan sa ovim stanjem trenutno te razmjene podataka u vezi oporezivanja i financijskih e, pristojbi. Pa bi vas to možda moglo isto navesti na razmišljanje da baš nitko od nas nije s tim zadovoljan. A imam još nešto, pitanje porezne tajne. Možda vas je to de facto odvraćalo od toga da usvojite jedan puno ambicioniraniji paket. I sad je moje pitanje, da li postoji neki središnji registar ili je predviđeno da se neki središnji registar u komisiji osnuje, odnosno Evropskoj uniji, gdje će biti barem najbitniji podaci pohranjeni. I mislim da tu imamo i gospođu Vesterve, ali i druge povjerenike i ljude koji bi nadzirali da se s tim vrlo diskretno postupa i da se zaista zna da u koju, koju svrhu se to onda rabi. Drugo što me zanima, kako izgleda ta reforma prava državnih potpora. Imali smo sad ovu diskusiju koja se vodila u zemljama kao Luksemburg i Belgiji i šta se onda događa kad se otkriju takvi recimo različite zlouporabe ili prijevare ili bilo šta što nije u skladu sa propisima glede državnih subvencija i šta se onda događa? Da li onda zemlje koje se svojim, su svojim poreznim režimom de facto drugima štetile i sad je to de facto jedna nepravilnost znači da će to na kraju biti još i nagrađeno? To je pitanje. A onda posebno imamo još pitanje financiranja terorizma. Ja sam prije dosta vremena pitao vijeće, još u doba sastanka samita G20, da li su negdje u EU uniji poduzete kakve mjere da se spriječi financiranje terorizma. Znamo da su Ujedinjeni narodi tu čitav niz stvari pokrenuli, recimo da su zamrznuli imovinu različitih ljudi povezanih s terorizmom i tako dalje, tako dalje. onda je komisija rekla samo među zemljama članicama nemamo, mi imamo razmjenu informacija, međutim moja zemlja je onda konkretno rekla mi uopće nemamo prekograničnu razmjenu informacija o tome kako se zamrzavaju imovine ili bankovne veze ljudi uvezanih i umješanih u terorizam ili osumnjičenih za terorizam. Prema tome zanima me što se na tome području događa. Dobro, hvala, idemo početi o, na pitanjima. Idemo sada na središnji registar, središnji depozit svih ovih informacija za automatsku razmjenu podataka u vezi poreznih poreza i financijskog kriminala. Dakle, to je nešto što se de facto tek uspostavlja i mi smo postigli jedan sporazum sa zemljama članicama, prema tome komisija će dobiti takav jedan depozitor, jedan takav središnji registar i makar u jednom kompromisnom izdanju s kojim se komisija i složila. I sad što se tiče kvalitete i kvantitete informacija koje su komisiji potrebni. Tu se opet komisija složila s kompromisom koji je dogovoren sa zemljama članicama i po tome će se to odvijati. Što se tiče ovih e, pitanja državnih potpora. U nekim pitanjima je komisija odlučila da se kako državne potpore potpuno nepravedno e, davale i u tom slučaju će se one morati vratiti. I to mislim da je baš bilo i u ovim slučajima u Luksemburgu. Ali sad ćemo vidjeti kako će taj mehanizam raditi jer to je taj početak kada su došli do zaključka da su potpuno protupravno, odnosno protupropisno dodjeljivane bile državne potpore i isplaćivane i da će se sad početi vraćati. Ali kažem kako će izgledati modaliteti, mi tu podlačimo, mi smo isto tako zemlja koja je e, se uložila žalbu protiv komisijne odluke, mi iz Luksemburga, jer znamo da je to bila prva priča, dakle prvi slučaj gdje su oni tako, takvu odluku donijeli i međutim oni su rekli da je ta odluka izvršna unatoč tome što je uložena žalba, što za nas, za nas baš nije neka sreća, ali sad ćemo vidjeti kako će to ići dalje, ti modaliteti još nisu razriješeni isto tako. A glede pitanja financiranja terorizma, ni tu nismo vodili još za jednu završnu diskusiju. U prosincu na prosinačkom ECOFIN sastanku je francusko izaslanstvo jako, jako insistiralo na tome iz potpuno razumljivih razloga, mislim da je cijela materija vrlo kompleksna ne, još nemamo još konačnu odluku koja bi, vam ja, koje bi ja bio svjestan pa da vam mogu servirati tu našu konačnu odluku. Ne mogu vam zato ništa reći. Ona diskusija se nastavlja i nastavit će se pod nizozemskim predsjedanjem. Hvala lijepo, a sada Sven Giegold. I e, prvo da vam svima poželim sretnu novu godinu. A sada bih se prvo zahvalio na dobroj suradnji s vašim službama u zaključenju pregovora trijaloga o statistikama platnog prometa, statističkim podacima koji se o tome prihvat, registriraju. I mislim da je to jako teško prošlo, ali prošlo je i dobro da je prošlo jer će to u buduće doprinijeti većoj transparentnosti to da se vidi kamo su došle investicije i kamo su otišli financijski tokovi gdje su novci. I mi ćemo one konačne korisnike svih onih recimo investicija koji su se kroz i preko Luksemburga odvijali ili tamo su se knjižili, onda ćemo ih konačno imati i vidjeti točno kako je išao protok novca. To je jedno. A drugo što sam htio naglasiti kod zaključaka vijeća o poreznom paketu koji nam se sprema i koji, kao što smo čuli, će biti gotov valjda do kraja mjeseca, to je vijeće utvrdilo da smo kod prvog zakonodavnog paketa e, trebali i moramo se zapravo stalno referirati na pitanje po, fenomen BEPS-a. A gomila drugih stvari koje je parlament tražio, koje smo u našim izvješćima imali, izvješću o nidermara ili Tax 1, to su stvari koje su ostale za sada potpuno izvan ovog zakonodavnog paketa kojeg je komisija pripremila. A mi znamo kako se stvari odvijaju kasnije, će biti puno teže te stvari naknadno staviti na dnevni red. Prema tome zašto i čemu je došlo do tog samo ograničenja, da ste vi sami to smanjili. Ja pretpostavljam da smo, ono što smo mi kao odbor ekona čuli već od gospodina Tysonbloma. Dakle, da je to možda zato što se, e, on, on nam je onda već rekao, nemojte molim vas tražiti nikakve mjere koje ne bi bile globalne, samo globalno. A to što mi imamo recimo naše unutarnje jedinstveno tržište koje nije nužno i globalno i gdje bi nam bilo bitno nešto poduzeti, to izgleda nije došlo u obzir. I sad u vezi s ovim što je Ferber rekao, parlament je dao preporuke, iznio je zahtjeve, molbe iz, eh, da se na području ove automatske razmjene informacija da bi mogli doći do boljih poreznih mišljenja i prekograničnih rješenja. Vijeće o tome ništa nije uzelo u obzir, ništa nije napravilo. To je drugim riječima jedna pljuska, direktna pljuska svim interinstitucionalnim naporima i pregovorima i dogovorima koje smo imali. Pa je pitanje koliko vi uopće shvaćate ozbiljno parlament u tim pitanjima porezne politike, ako se tako ponašate i uopće ne uzimate u obzir naše prijedloge, zamolbe ili bilo što drugo što tražimo. Hvala lijepa na vašim pitanjima i na vašim, da kažemo, početno pozitivnim komentarima, to ćemo prenijeti svima onima koji to zaslužuju i koje to zanima. Ali ja ću vrlo otvoreno i jednostavno odgovoriti na vaša pitanja, koliko je to bilo pitanja. Dakle, razumijemo da je Europski parlament onekle frustriran zbog činjenice da su njihovi prijedlozi o tome što se učini treba učiniti s porezima sasvim općenito, ne samo u pitanju e, automatske razmjene podataka i poreznih financija, dakle da se te njihove preporuke i zahtjevi uopće nisu uzeli u obzir, to ja razumijem. Međutim, s druge strane, suočimo se s realnošću. Pitanje poreza je jedan od ključnih elemenata suverenosti i to je dakle pogotovo pitanje suverenih država članica. Zbog toga u svakoj odluci koju tu trebate donijeti trebamo imati jednoglasnu odluku i suglasnost svih država članica jer to je direktno njihova autonomija, njihovo pravo, njihova nadležnost. Prema tome, ako se inicijativa o BEPS-u već dovela uspješno do kraja i završila taj posao, treba onda uzeti to u obzir i reći, mislim, to je utoliko apeliram na vas. Ne može se reći, mislim, to je naš zajednički interes, nije Dakle, zaista i mislim da je u interesu posebno Europskog parlamenta da gleda s, druga, drugog aspekta i na drugi način da počne gledati na pitanja oporezivanja i da kaže da je to veliki uspjeh što smo uspjeli sa BEPS-om jer to je prvi korak da ste me pitali prije dvije i pol godine da li ćemo ikad imati uopće jedan rezultat o našim pregovorima, o mukama da postignemo usuglašenost oko BEPS-a, ja bi vam bio rekao prije dvije i pol godine o kako stvari stoje, treba će nam valjda 20 do 25 godina da to napravimo. Međutim, pogledajte dokle smo došli za dvije i pol godine, sjetite se što je bilo. Ja sam bio i na e, samitu na razvijenijih G20 i u Ankari i na ostalima, ostalim samitima i sjedio sam tamo kao predstavnik pre predsjedništva Evropske unije, onda je to stvarno zaista zadivljujuće kad vidite kako je veliki napredak postignut. Primjerice kako je to pitanje oporezivanja za multinacionalne korporacije koje djeluju prekogranično i, i odmiču i nestaje njihov profit, odnosno porezna osnovica. I kako smo mi uspjeli tu postići suglasnost i to nametnut kao globalni promet za cijeli svijet, da im to bude, da se na to skoncentriramo. To je ogromni uspjeh. Zbog toga, molim, ja bih upozorio molio parlament i molio da sada ne hitaju i da se postoji još jako puno inicijativa koje treba poduzeti osim BEPS-a. Tu su stotine stvari kojima se trebamo baviti. Ali mi se moramo, mi ćemo se time pozabaviti na vrijeme i obaviti dobar posao, ali za to sve treba vremena. Ne ide preko noći. Hvala lijepo, gospodine Marko zanimate riječ. Hvala. I s naše strane prvo sretna nova godina svima. A sada, pod luksemburškim predsjedanjem smo napredovali, pogotovo što se tiče bankovnog nadzora, a onda se i pokušala EBRD provesti u nekim zemljama članicama. Međutim, sada vidimo polako koje su posljedice primjene te uredbe jer vidimo šta se sad, bila je riječ o tome da se izgradi jedan stabilan bankovni sustav u Europi, a ovo što se sada događa je de facto čista suprotnost te priče. Imali smo donekle jednu provedbu, dakle te direktive počelo se dakle sa primjenjivanjem i provedbom te direktive u Italiji i Portugalu i onda smo vidjeli da su rezultati relativno zabrinjavajući. A pogledajte, te banke su bile samo jedan minijaturni dio svih onih banaka koji su u krizi u banci. A šta se događalo u toj lošoj provedbi? Da se de facto cijeli teret prebacivao na leđa poreznih obveznika. I mi znamo da u mnogim zemljama postoji kod banaka koji su u oni su probleme, oni su, odnosno štednih uloga koji su banka, u bankama u problemima, ustavnim mjerama i zakonskim mjerama zaštićeni, zbog toga nastaje panika ko će se sve to skupa plaćati kad se počne sanirati. Europska unija i dalje smatra da ako se banke spase, da će onda troškovi pasti na da će to riješiti problem. Međutim, pitanje je sa troškovima. Oni idu na teret vlade, odnosno opet na teret štediša i poreznih obveznica. A postoji, obveznika postoji zapravo još jedan put koji bi trebao tu pomoć. Naime, mi imamo središnju banku koja bi trebala u krajnjoj liniji funkcionirati kao središnje banke u cijelom svijetu, da bude davatelj kredita u zadnjoj instanci. Sad me jako zanima od vas, kako bi trebao sada funkcionirati sustav nadzora banaka? To je još uvijek jedan ne, nekompletan i ne, nedovršen sustav, jer još uvijek naša Europska središnja banka ne funkcionira kao središnja banka, kao središnja monetarna institucija u nacionalnim državama, što bi trebala. Zatim, jedan dobar dio banaka su izvan nadzora banaka, a svi troškovi sanacije banaka kada se krene se na kraju svaljuju opet na leđa poreznih obveznika. I kako mislite da će to funkcionirati? Hvala vam lijepo na ovom pitanju i uzvraćamo najbolje želje za novu godinu. A, Mislim da su ovo kod vas malo manje ili više ipak više retorička pitanja koja ste postavili kroz svoje komentare, ali dobro, pokušat ću malo komentirati ili odgovoriti, da tako kažemo. Nemojmo zaboraviti da smo mi tek počeli sa našom bankovnom unijom i prvim i drugim stupnjom. Mi smo tek došli sa, zapravo da počne ranije, prošle godine je tek počeo ovaj mehanizam za nadzor banaka, a sada će tek stupiti na snagu i mehanizam za sanaciju banaka, još i nije. Prema tome, ja znam jako dobro situaciju sa ove četiri banke o kojima ste govorili u Italiji i Portugalu, gdje je tu već krenulo se s poslom, ali to je došlo u jednom vrlo teškom trenutku, u jednom lošem trenutku gdje smo bili točno u tranziciji između starog i novog sustava. I neke stvari koje su bile moguće prije nego što je bankovna unija počela stupati ili stupila na snagu, makar u svom prvom i pola drugog stupnja, vi više nisu sad moguće. Prema tome oni su točno pali u tom nezgodnom vremenu između onog prije i poslije. I zbog toga je bilo to posebno teško rješavati. E sad ako me pitate kako će izgledati budućnost, mislim da je to stvar, e, možemo samo davati, mislim postavljati hipoteze jer niko to ne može sa sigurnošću reći. Dakle, mi imamo mehanizme koji su sada stavljeni u pogon, zatim smo poduzeli, riješili, stvorili zadnje zaštitne mehanizme, one backstopove, ali bolje išta nego ništa, iako to još jasno nije apsolutno savršeno. I mislim da je Bankovna unija jedan vrlo ambiciozan projekt i baš zato što imamo jedinstveni mehanizam nadzora, mi sada imamo jedan potpuno vjerodostojan uvid u stanje E, banaka i njihovo zdravstveno stanje, da kažemo koliko su zdrave i otporne banke u Europskoj uniji. Prema tome, mi smo isto tako procijenili općenito e, vjerodostojnost čitavog bankovskog sustava. Zatim imamo zajedničku kišobran nad svim tim bankama, to je taj naš bankarska unija koju moramo dalje unapređivati jer će ona dati i financijsku stabilnost, ali i kredibilnost vratiti kompletnom financijskom sektoru, a kroz to investicijama, kroz to i svemu ostalom u Europi. A naravno morat ćemo vidjeti da li je ovo što smo napravili dovoljno, da li radi dovoljno brzo, jer u tim stvarima vam trebaju brza pitanja. Naravno da imate sumnje i zadrške, ali pružite mu šansu da se to još proba naprijed. Hvala sad gospodin Mono. Dobar dan gospodine, htio bih se vratiti na pitanje poreznih mišljenja. Vaša zemlja zajedno sa Irskom i Nizozemskoj, i Nizozemskom jedna je od zemalja koja se često citira e, u odnosu na fiskalnu politiku prema multinacionalnim kompanijama koja je vrlo akomodativna. Vi sigurno znate i poznato vam je izvješće taks 1. Zanima me koliko je Luksemburg uistinu spreman izmijeniti zakonodavstvo i stati na kraj takvim negativnim praksama. Kako možemo predsjedati Ekofinom i biti protiv odluke komisije kojom se osuđuje vaša zemlja zbog Fijata i tu je istraga o McDonald'su. Vi ste također rekli da ćete provesti u dijelo odluke OECD-a, međutim dvije godine kasnije još uvijek smo na mrtvoj točki. Čemu služi Europska unija prema vašem mišljenju? 2014. godine gospodin e, Sapan i su potpisali pismo komisije u kojoj se e, traži priprema e, direktive anti-BEPS. Zašto vaše predsjedništvo se nije pobrinulo da komisija na vrijeme predoči taj zakonodavni prijedlog? Hvala, hvala na pitanjima. Ja ću krenuti od kraja. Mislim da smo u ovih šest mjeseci dobro odradili pripremni posao kako bi komisija krajem ovoga mjeseca mogla e, predočiti direktivu antibeps beps Uspjeli smo doći do zajedničkih zaključaka. Da ste mi postavili ovo pitanje prije šest mjeseci, e, dakle da ste me mogli pitati hoćemo li imati zajedničke zaključke, bio bih vam rekao da su šanse 50 napravo 50 posto. Dakle, mislim da je to nešto što je bilo dosta ambiciozno. Ova pitanja koja ste mi uputili u svojstvu ministra financija Luksemburga. Dakle, što se toga tiče, mi smo 1. siječnja 2015. godine usvojili novi postupak za porezna mišljenja. E, neću vam sada govoriti o detaljima, međutim to se sve može pronaći u luksemburškom zakonodavstvu, to je vrlo transparentno. Mi smo oduvijek e, poštivali pravila Europske unije, što smo kazali više navrata i mi ćemo to nastaviti raditi. E, u devet mjeseci smo uspjeli postići zajednički sporazum o automatskoj razmjeni poreznih mišljenja i sama ta činjenica govori u prilog tome da je za vrijeme našeg predsjedništva Europska unija učinila e, kvantitativni skok. Što se tiče Fijata i zakonodavstva vezano uz to, mi smo uložili žalbu na e, sudu prvog stupnja, e, budući da nismo zadovoljni tumačenjem koje je dala Europska komisija vezano uz način na koji smo primijenili pravila o transfernim cijenama, jer o tome se zapravo radi. Mi smo uvjereni da smo e, mi ta pravila primijenili na adekvatan način, a da je tumačenje komisije E, tako kako zapravo se ne poklapa sa uobičajenom tumačenjem tih propisa. Mi se s time ne slažemo i iz tog razloga e, smo i pokrenuli žalbeni postupak. Zatim, komisija nije dokazala selektivnost u primjeni naših propisa kako bi postojala državna potpora mora postojati selektivnost, što znači da bi se dale neke pogodnosti jednoj tvrtki, a da bi se iste pogodnosti odbile e, drugoj tvrtki. Međutim, e, i mi smatramo da je to uistinu ključan element kako bi se e, dokazalo postojanje državne potpore. Mislim da imamo solidne pravne argumente za ovu žalbu, da kako žalbeni postupak e, i postoji kako bismo mi mogli obraniti svoja prava. Mislim da se to da je to sve sukladno pravu Europske unije. Hvala. Danuta Hubner. Hvala. Ministre, imam e, dva pitanja. Jedno se tiče činjenice da je u prosincu e, odbor za ESM dovršio postupak za mogućnost izravne, e, instrumenta izravne dokapitalizacije i to je trajalo nekoliko godina. koliko, koliko sam shvatila, sada ćemo imati mogućnost nastaviti e, neizravnu dokapitalizaciju kroz zajmove, a isto tako da ćemo imati i ovu mogućnost direktne dokapitalizacije. Ovaj pravna forma je dosta složena. Ne znam jesmo li dodani novi e, međuvladin sporazum ili je to unutar ESM-a. Hoće li dakle taj novi instrument funkcionirati unutar ESM-a. No isto tako riječ je o vrlo kompleksnom instrumentu. E, I zapravo imam za vas sljedeće pitanje. Zanima me kako vi analizirate ulogu koju će imati taj instrument i u kontekstu buduće reforme ekonomske i monetarne unije. Zanima me što će biti sa ESM-om. E, evo tu je isto tako još jedan novi element koji se uklapa u tu strukturu. I Sada imamo nekoliko međuvladinih sporazuma koji se temelje na međunarodnom pravu, dakle unutar arhitekture koja se odnosi na ekonomsku i monetarnu uniju i to će se vjerojatno jednoga dana ugraditi u zakonodavni okvir o ekonomskoj monetarnoj uniji. E, primjerice, fiskalni pakt bi to trebao, to bi se trebalo dogoditi negdje sredinom 2017. Pretpostavljam da se na tome već radi. Zanima me je li u bilo kojoj od formacija vijeća bilo govora o tome kako će se ti međunarodni sporazumi ugraditi u zakonodavstvo i što se tiče predstojećih reformi, smatrate li da postoji još potencijal za e, novi međuvladin sporazum e, kako bismo dobili novu ekonomsku i monetarnu uniju? Hoćete li se to u buduće temeljiti na ugovorima ili će se nastaviti temeljiti na sporazumima koji zapravo se rukovodi međunarodnim pravom. Pa sada tražite od mene da predvidim budućnost, što nije lako. Uvijek postoji 50% šanse da neću biti u pravu. Međutim, pitali ste me što je sa tim novim trendom sklapanja međuvladinih sporazuma. To je zapravo ultima ratio kako kažem, na latinskom. Naime, to se događa kada se u nekim državama članicama stvari ne mogu riješiti na način da se donese zakonodavni okvir. U kontekstu europskih integracija to je frustrirajuće, budući da to znači da nećemo moći riješiti e, to e, pitanje u okviru Europske unije iz pravnih ili političkih razloga. I sam taj trend sklapanja međunarodnih konvencija koje se mm, zapravo su nadogradnja postojećem okviru, to je nešto što je uistinu novo i nisam siguran jesu li pravnici uistinu analizirali e, posljedice koje će to imati. I zato mislim da bi komisija kao čuvarica ugovora trebala ustanoviti kako će se ti međuvladini sporazumi, kako će biti interakcija između njih i e, zakonodavstva Europske unije. No rekao bih bolje i to nego, nego ne postići e, zadani cilj. Dakle, to jest jedno pragmatično rješenje, ali da kako treba e, riješiti pravno pitanje. Što se tiče ESM-a, izniču dva komentara. Kao prvo, e, ove institucija je vrlo brzo počela učinkovito djelovati na tržištu. Kada vidite e, koliko lako se može privući kapital za financiranje uz vrlo niske cijene, onda nam to govori o tome koliko se njime profesionalno upravlja i zapravo sada već imaju e, značajna sredstva kojima upravljaju. Iz tog razloga je ESM zapravo e, idealni zaštitni mehanizam za Europsku uniju. Mislim da možemo govoriti pozitivno o ESM-u. Ja ne kažem da ste vi govorili negativno, shvatio sam to. No, ESM je zapravo e, jedna uspješna priča sam po sebi. Hvala, Nina Đil. Hvala ministre. 15. srpnja na sastanku ovoga odbora prilikom predstavljanja prioriteta niste spomenuli fondove novčanih tržišta. Kada su vam postavili pitanje, rekli ste da je to bio previd. Šest mjeseci kasnije, pitam se je li to uistinu tako. E, za vrijeme vašeg predsjedavanja vijećem vi niste poduzeli nikakvu inicijativu kako bi se tu e, kako bi došlo do pomaka. E, komisija je iznijela svoj prijedlog prije gotovo dvije i po godine. S obzirom da nije došlo do nikakvog napretka, ova uredba je zapravo sada e, postigla rekordnu dužinu e, u odnosu na ostale zakonodavne prijedloge. Europska unija ima neke međunarodno preuzete obveze, a ostali svjetski igrači poput SAD-a pobrinuli su se da su njihova tržišta uređena na odgovarajući način, a mi nismo poduzeli ništa i ja vjerujem da ste vi za to odgovorni, barem što se tiče posljednjih šest mjeseci. Svjetski stručnjaci upozoravaju da je sektor upravljanja imovinom e, sektor u kojem bi se mogle pojaviti e, buduće krize. Ja vjerujem da to nema nikakve veze sa e, nacionalnim interesima u vašoj zemlji, ali je to vrlo opasno za Europsku uniju i podriva povjerenje u sve naše institucije. Kao izvjestiteljica ja e, iščekujem e, da nizozemsko predsjedništvo pronađe političku volju u vijeću i u parlamentu. No, možda biste nam vi mogli reći što, kakve ste vi rezultate postigli u tom području. Ja želim ukazati povjerenje. Hvala na tome. Mi smo djelovali u pozadini i pokušali smo vidjeti gdje se može postići kompromis. Međutim, nismo imali uspjeha u tome. Vi ste rekli da je ta direktiva vrlo dugo već čeka na usvajanje. Isto se može reći za direktivu o referentnim vrijednostima gdje smo polučili uspjeh. Dakle, ne može se reći da mi nismo bili aktivni, mi smo uistinu radili na svim zakonodavnim aktima, uključujući i ove. Što se tiče direktive o novčanim fondovima, htio bih e, istaknuti sljedeće. Ovdje postoje nekoliko stvari koje treba naglasiti. Ako e, budemo gurali neke instrumente u toj direktivi izvan tržišta Europske unije, a neki to zagovaraju, onda e, će se dogoditi da će 500 milijardi eura izići iz Europske unije, što nije pametno u trenutku kada imamo inicijativu Unije tržišta kapitala i kada želimo imati učinkovita financijska tržišta u Europskoj uniji. Istovremeno tu je i Junckerov plan. Želimo da se privuče 300 milijardi eura e, što bi trebalo ići u e, ulaganje za infrastrukturu. E, prema tome mislim da ova direktiva o fondovima za novčana tržišta, da je to nešto što se pojavilo u trenutku kada nismo imali tako različite ciljeve. To nije objašnjenje za sve, ali mislim da objašnjava djelomično situaciju. Već sam rekao da su, da mnogi nisu e, imali uspjeha u postizanju kompromisa vezano za ovu direktivu i činjenica da je to bilo tako teško za nas e, ne znači da će biti za druge. Ja želim mnogo sreće u radu na tome nizozemskom predsjedništvu. Da, to je rasprava kojoj bi se trebalo voditi u postupku mirenja. Znam da nema nikakvih e, radnih skupina koje rade na tome. Hvala. Gunnar Hockmark, izvolite. Hvala. Hvala ministre. Žao mi je da nismo uspjeli e, postići e, pregovore o reformi e, bankovne strukture. Nadam se da ćemo to moći povesti sa nizozemskim predsjedništvom. Imam za vas jedno pitanje. Kada se osvrnete na ono što ste postigli, što biste rekli, gdje su glavne, e, koje karike nedostaju u ovom e, bankovnom sektoru u Europskoj uniji? Imam još jedno drugo pitanje koje nije direktno povezano s prvim. U kontekstu rasprava o paktu o stabilnosti i imajući u vidu da se da su zahtjevi predočeni državama članicama da se odgađaju. Smatrate li da je pakt o stabilnosti, da bi ga trebalo jačati u tom razdoblju? Imam još jedno kratko pitanje. S obzirom na probleme vezano uz porezno financijske transakcije, ne mislim da ćemo dobiti više ulaganja na način da oporezujemo one koje financiraju ulaganja. Ne mislite li da bi bilo dobro da se kaže nizozemskom predsjedništvu da odustanu od eh, te inicijative? I da idemo unazad. Eh, teško mi je dati eh, kvalitativnu ili političku ocjenu o porezu na financijske transakcije s obzirom da moja zemlja ne zagovara to. Mi smo pristojno saslušali ono što su nam drugi rekli. Moje mišljenje, sada govorim kao ministar financija, da e, financijske transakcije nije nešto pozitivno za Europu. To će učiniti financijska tržišta u Europskoj uniji manje atraktivna od ostalih financijskih tržišta u svijetu. I siguran sam da će se pronaći način da se izbjegne plaćanje tog poreza. Na prvi pogled e, može se reći to je dobro za Luksemburg, ne budete li sudjelovali imat ćete od toga prednosti. Da, to su kratkoročne prednosti, ali ja bih se toga, ja se toga mogu odmah odreći jer mislim da će to biti dugoročno loše za Europsku uniju. E, je li osnažen pakt o stabilnosti i rastu u proteklih šest mjeseci ili godinu dana? Ako pogledate brojke, vidjet ćete da je postupno došlo do toga da gotovo sve e, države članice da se primiču ispunjavanju e, zadanih ciljeva, možda presporo, dakle govorimo o deficitu i tako dalje. Paralelno tome dolazi do osnaživanja gospodarstva u državama članicama. Mislim da je to ključno spomenuti. Znam da vas ima dosta u dvorani i ima velik broj država članica kojima se ne sjeća pakt o stabilnosti, premda su ga potpisali i moraju ga provoditi. Dakle, ono što se sada događa je da zemlje smanjaju e, deficit i dug, a perspektiva gospodarskog rasta je bolja nego što je bila. Što nam to govori? Da zdrave javne financije nisu prepreka gospodarskom rastu i smanjivanju e, nezaposlenosti, nego naprotiv. Dakle, možemo to formulirati i na drugačiji način. Strukturne reforme su nam dugoročno potrebne kako bi naša gospodarstva bila konkurentna. Mario Draghi e, neprestano ponavlja da njegova akomodativna monetarna policija, dakle quantitative easing, neće biti dovoljno. To će nam pomoći da iziđemo iz najgore financijske gospodarske krize od, drug, od kraja drugog svjetskog rata. Znam da nisam pozvan da komentiram politiku Europske središnje banke. Ja i dalje mislim da oni odrađuju dobar posao. Međutim, to moraju e, nadopuniti e, strukturne reforme. Ako ne bude e, strukturnih reformi paralelno toj monetarnoj politici, onda gospodarstvo dugoročno neće rasti. U konačnici konkurentnost gospodarstva nije zato da bismo ispunili kriterije iz pakta o stabilnosti, nego kako bismo bili, imali prosperitetno gospodarstva. Želim samo reći da ste vrlo elegantni kada govorite o svojstvu ministra financija Luksemburga. Hvala Eliza Ferreira. Hvala. Ja kolegica je propustila let, pa sam sada ponovno uzela riječ. Htjela bih nešto reći vezano uz jedno drugo pitanje, a to je uvođenje novog tumačenja u korištenju pravila o fleksibilnosti iz pakta o stabilnosti i rastu. Do toga, do toga je došlo za vrijeme vašeg predsjedništva. Komisija je dala vlastito tumačenje na koji način e, dakle analizirati zakonodavstvo, međutim vijeće je dalo svoje tumačenje kako bi se ograničila fleksibilnost. Taj tekst je izrađen e, od strane parlamenta i vijeća. Naime, dakle, to pravna osnova su paket dvije mjere i paket šest mjera. Nama se to čini neobičnim neobičnom metodom rada. I tu se zapravo zalazi u capping i tumačenje fleksibilnosti u razdoblju dok se još primjenjuje e, korektivni stup. Dakle, to je jedan veliki međuinstitucionalni problem. Neću ponavljati pitanja koja su već postavljena vezano uz poreze, ali vas želim e, zamoliti za e, dodatne detalje nakon e, ove rasprave o minimalnom oporezivanju. Što je sa izvještajima za pojedine zemlje? E, dakle, u parlamentu je, smo imali većinsku potporu za, za takav način izvješćivanja. E, vi ste rekli da je na vijeću e, došlo do formalnog usvajanja na političkoj razini, a nakon promjene političke volje to zapravo dovodi u pitanje pouzdanost E, institucije poput vijeća. Dakle, e, lijepo vas molim da nam nešto kažete o tome. Hvala lijepo. Hvala ti, Eliza. Kao prvo ja dijelim ovu zabrinutost s vijećem. To se postavilo u mnogim temama kao pitanje. Vi ste se sad usredotočili na određena pitanja koje se tiču ograničavanja kriterija za fleksibilnost. Naglasili ste izvješćivanja pojedinim zemljama i moram reći da sam još uvijek iznenađen tonom s kojim govorite o automatskoj razmeni poreznih mišljenja zato što svakako nisam očekivao toliko kriticizma o ovom dokumentu koji za mene predstavlja pravi iskorak i koji je pozitivni element. I stoga sam to svakako zabilježio i reći ću to svojim kolegama u vijeću. Što se tiče izvješivanja po pojedinim zemljama, dakle da smo imali neke rasprave o tome, u vijeću za opće poslove i mislim da će komisija dosta ubrzo ovdje izniti prijedlog teksta, znajući da si ovdje radi o e, tekstu G20 OECD-a o izvješćivanju pojedinim državama. Dakle, moramo vidjeti kako ćemo konvergirati kao Europska unija sa G20 i sa OECD-om, a budući da će se tekst G20 OECD-a potpisati vrlo uskoro i uskoro će stupiti na snagu. Vrlo je dobro to što će komisija isto tako brzo reagirati s ovim tekstom. Mislim da ću se ovdje zaustaviti i samo ću još reći da ću prenijeti vijeću vašu poruku. Hvala. Pablo Zalba. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine ministre. Kao prvo želim ukazati na dobar rad kojeg ste obavili u ovih proteklih dosta teških mjeseci, barem što se tiče vašeg područja. Vi ste se u vijeću usuglasili oko onoga što je i komisija odredila. Tu se radi o značajnim napredcima e, kod kapitalne unije. Tu smo ostvarili napredak, a mene zanima kako izgleda situacija sa tim produbljivanjima ekonomske monetarne unije. Mislim da tu trebamo ostvariti značajne napretke. Tu se svi slažemo. Jedinstveno tržište kapitala je vrlo važno pitanje i mislim da će to biti vrlo velik potjecaj za stvaranje radnih mjesta. Postoji tu i odredbe o vlastitom kapitalu banaka. Ja sam zadužen za to. Zanima me koji koje su tu ključne točke i kako se to situacija po pitanju aspekata o kojima ćemo se mi sada baviti ovdje u Europskom parlamentu. Koje su najvažnije teme na koje bismo se trebali usredotočiti? Hvala. Mislim da se sve, sva vaša pitanja vežu uz uniju tržišta kapitala i što će sada uslijediti. Mislim da je to bila odluka koju smo svi pozdravili i koju je donijela komisija da iznese dvije direktive. Prvo je direktiva o sekuritizaciji jer će obje direktive posjeći to da ćemo privući više kapitala u Europsku uniju i da ćemo osigurati bolji protok kapitala unutar Europske unije. Kao rezultat toga, barem se tome mi nadamo, da će dakle kapital biti pristupačni poduzećima, e, poslovnim subjektima, prije svega malim i srednjim poduzećima. Mislim da je to ono glavno Eh, vezano uz uniju tržišta kapitala što komisija misli razraditi. Dakle, tu imamo postupak korak po korak i mislim da je to najbolji način. Kao što sam rekao u mom uvodnom govoru, mi ćemo se bomiti za to da za devet tjedana možemo postići dogovor oko sekuritizacije. Čuo sam od danskih kolega koje su preuzeli predsjedavanje da će i oni vrlo naporno raditi na tome kako bi se i direktiva o perspektivama također vrlo brzo obistinila. Na taj način ćemo ojačati naša financijska tržišta i povećati privlačnost Europske unije. Postavili ste pitanje i o kapitalnim e, odnosima za kapitalne zahtjeve. Trebamo vidjeti što će se dogoditi ove godine vezano uz loše zajmove unutar Europske unije kao prvo, zatim kao drugo trebamo razmotriti kako će funkcionirati bankovna unija. Još smo na samom početku i stoga mislim da bismo trebali biti pažljivi, da ne bismo trebali biti brzopleti. Ovaj proces je nov podaci o rastu za ovu godinu, ako će se oni doista i ostvariti, ja sam dosta optimistan što se toga tiče, onda možemo reći da kratkoročno gledano neće biti potrebne dodatne mjere. E, dakako, ovo je općenita primjedba. Moramo vidjeti što će se dogoditi u pojedinim zemljama, ali mislim da imamo sve instrumente koji su nam potrebni. Hvala. Zadnji govornik je Prevanš Perez. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim svima sretnu novu godinu. Gospodine predsjedniče Ekofina iz prošlog predsjedavanja. Odgovorili ste gospodinu Zalbi i gospodinu Damasiju i tu ste naglasili da je jako bitno da u toj velikoj omotnici eh, Unije, tržišta kapitala Europske unije, komisija govorila o sekuritizaciji. Tekst nije jako jednostavan, ali se tu rješavaju važna pitanja za tržišta. Dakle, prije svega što se tiče sekuritizacije i što se tiče pojednostavljenja prospektiva. Sada je trenutak u EU gdje zapravo vidimo da imamo taj jedan projekt koji je toliko važan kao primjerice ovo stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala, da tu dajemo prednost zapravo onim najjednostavnijim elementima, onim elementima koji najviše zanimaju tržište i mislim da je to krivi pristup. Što se tiče sekuritizacije, ja imam dojam da je zapravo to potvrda za to da iza jedinstvene, jedinstvenog tržišta kapitala postoji jedno vjerovanje da ako ćemo dati više privlačnosti tržištima i više privlačnosti dionicima tržištu, da će to biti dovoljno za ponovno pokretanje privatnog ulaganja. U trenutku kada su um, kamatne stope neobično niske i u trenutku kada izvan Europske unije u velikim organizacijama za analizu gospodarskih pitanja, bilo da se radi o MMF-u ili drugih, e, se kaže da postoji potreba za e, sudjelovanjem privatnog sektora za ponovno pokretanje ulaganja. Vi razmišljate da Europski parlament odgađa svovo pitanje sekuritizacija ali iskreno rečeno, da li ste nam loš savjet po tom pitanju kada smo vidjeli kako je vijeće odgađalo čitav niz dosjeja. Moja kolegica je e, spomenula e, fond za tržišta, novca, zatim e, sustav za zaštitu šednih pologa koji se sada pretvorio u EDIS i ne znamo da li je to idealno rješenje. Mislim da stoga ovaj savjet koji sam dalje zapravo ne stoji. Trebamo se unutar te jedinstvenog tržišta kapitala opredijeliti za put koji će nas dovesti do ponovnog pokretanja privatnog ulaganja. I stoga moje pitanje je vezano zapravo uz nešto što nadilazi samo vaše predsjedanje, a tu želim pitati smatrate li da ne postoji veza između dovršetka bankovne unije, unije tržišta kapitala i fiskalnog pakta ja čujem argumente s kojima se kaže napravimo uniju tržišta kapitala pa ćemo vidjeti što će se događati s ovim drugim elementima. A ja sam uvjerena da ako mislite, e, ako želite ostaviti da radi kapitalno tržište, da vam, onda, da vam onda potrebno i ovo drugo. Hvala. Hvala vam na dobrim željama. Ja nisam ni pošto optužio parlament da odugovlači što se tiče sekuritizacije. Ja sam samo htio naglasiti da kao predsjedavanje smo pokušavali brzo agirati. Neću ništa više o tome reći i ne mislim ništa više od toga. No, ako je tome tako, želim se tako reći da je direktiva o sekuritizaciji i sama sekuritizacija da su to elementi koji će tržište učiniti učinkovitijima, pristupačnijima i da je to dobro za pristup e, financiranju za sva poduzeća, prije svega za mala i srednja poduzeća. Nema projekata za ulaganje u Europi, to je istina a isto tako istina da to nije samo zbog odsustva likvidnosti. Jer likvidnost na tržištu postoji i vratit ću se na ono što je rekao i gospodin Hokmark, ono što nedostaje to je poverenje e, naših poduzetnika kako bi oni ulagali u budućnost kroz razne projekte, a zašto ne bi e, Zašto bi to radili kada ne postoji obećanje rasta u Europi? Zašto ne bi ulagali drugačije? Mislim da se sad taj fenomen mijenja. Mislim da Europa i Sjedinje američke države postaju sve više pokretač rasta i da će to potaknuti poduzeća da daju više povjerenje u potencijal njihovih projekata. Poduzetnik ne ulaže zato što su kamatne stope niske, poduzetnik ne ulaže zato što postoji mnogo likvidnosti na tržište, već on ulaže kada može ostvariti povrat na ulaganje. I stoga mislim da je Unija kapitalnih tržišta jedno od odgovora na to, drugo, drugo je strukturna reforma kako bismo imali konkurentnost, kako bismo mogli osvojiti tržišta inozemstvu. Ako to postignemo, onda će naše politike polučiti uspjeha. Hvala vam lijepa. Ovo je bila vrlo dobra, korisna, i intenzivna rasprava. Hvala vam, Pjer, što ste bili ovdje na vašoj suradnji. Na onome što smo uspjeli postići u nekim dosjejima. Naravno, žalimo za tome što neke od njih nismo uspjeli eh, ostvariti. Primjerice, fond za, tržiš, za novčana tržišta, to sada prelazi na sljedeće predsjedavanje. Razilazimo se isto tako u našim mišljenjima e, vezano uz onoga što, što je vijeće odlučilo o poteznim mišljenjima. Naravno istovremeno trebamo priznati da je bilo bitno ostvariti dogovor unutar vijeća, a općenito rečeno mislim da imamo izvrsnu suradnju. I stoga hvala vam lijepa. Mogu li još nešto reći? Hvala vam Roberto, želim vam svima zahvaliti na ovoj raspravi, ali isto tako i na kontakte koje sam imao s mnogima od vas u proteklih šest ili sedam mjeseci. Jako sam uživao u tome i e, veselim se tome što ću ostati u kontaktu s mnogima od vas. Nemojte okljevati me kontaktirati ako da li ste u Luksemburgu, ako imate neku drugu raspravu, nemojte me okljevati me pozvati. Biće mi vrlo drago vidjeti vas opet. Hvala vam. let's move uh, to point four. U redu, možemo prijeći na točku broj četiri na našem dnevnom redu. Želim izraziti dobrodošlicu gospodinu Hogerfordstu i gospodinu Pradi koji posjećuju Ekon u svojstvu predsjednika odbora za međunarodne računovodstvene standarde i predsjednika staratelja zaklade IFRS-a. ASB, kao što znate, je neovisno, privatno organizirano tijelo koje razvija međunarodne računovodstvene standarde. Ovo je četvrti put da imamo ovakav sastanak sa gospodinom Hogerforstom. On je imao različita, različite funkcije i unutar nizozemske vlade. Mislim da je ovo dobar trenutak da imamo razmjenu gledišta već smo imali zanimljivu raspravu o IFRS 9. To je vrlo važna tema za naš rad. Znam da ćete se osvrnuti na druga relevantna pitanja, uključujući osiguranje, interakcija između osiguranja i 9 i um, općenito cjelokupnog okvira kojeg imate. Hvala vam što ste ovdje i odmah vam predajem riječ. Yes, uh, uh, Hvala lijepo predsjedavajući. Michel Prada i ja smo vam zahvalni što ste nas pozvali. Evo ovako rano, već na samom samom početku 2016. godine na ovu diskusiju s vama. Mislimo da će ta 2016. biti jako važna na području računovodstva i stoga je posebno dobro da na vrijeme već ste organizirali takvu razmjenu mišljenja o tome. Ja ću se uglavnom koncentrirati na ovaj IFRS 9, budući standard za lizu i osiguranje i naš e, koncepcijski okvir. A Michel Prada je e, predsjednik e, zastupnika, odnosno skrbnika, odnosno naših fiducijara koji predvode našu zakladu. Pa ću o tome govoriti. A sada da vam govorim o ovom našem modelu kojim ćemo za prognozu i izračun gubitaka je najbitniji dio ovog našeg modela na kojem radimo. Da vam kažem da većina u svijetu smatraju taj model jako dobrim, zato što će nas na vrijeme dovesti da spoznamo koji su neizbježni gubici i za, na taj način će otežati bankama problem da u svojim bilancama sakriju različite gubitke. A istodobno će, neće zapravo tjerati, neće primoravati banke da otpisuju i prikazuju na različite načine dugove ako ih de facto nema. Jer mi i želimo e, na vrijeme, dakle želimo izbjeći povlačenje loših dugova, nego želimo da se to na vrijeme raščisti i da znamo kud vodi, tako da to možemo na vrijeme otpisati. sve ovo što radimo, radili smo na zahtjev OECD-a i G20. I Isto tako mislimo da je to vrlo pozitivno za zaštitu svih koji investitora. Nadalje, mislimo da će ti novi standardi pridonijeti bitno gospodarskom rastu. Zašto? Zato što će banke morati raščistiti svoje kredite, pogotovo one koje imaju, dakle, prema nekakvim nepostojećim ili mrtvim firmama ili firmama koje su u agoni i prema tome nema šanse da ih naplate i to su ti loši dugovi koji će na vrijeme otpisati. Imat ćemo puno zdraviju situaciju kako bi cijeli sustav financijski postao otporniji i na napokon ozdravio. Zatim ću vam dati još neke komentare o našem budućem Liza standardu koji će inače biti vjerojatno ovih dana objavljen. Trenutno sve e, firme koje su na burzama u svijetu imaju 3 e, bilijuna eura u liza kreditima, pogotovo u zrakoplovnim kompanijama i brodogradstvu. I 85% tih različitih e, kredita se broji kao recimo operativni leasing koji ne možete vidjeti u bilancama različitih kreditnih i financijskih institucija koji ih odobravaju i zbog toga smatramo da ovakav način računovodstva ne odražava ekonomsku stvarnost. Jer nema sumnje da moramo sa tim leasinzima isto tako računati moramo ih uzeti u obzir i prikazati. Mi znamo da je za vrijeme velike financije nekoliko ovih prodavača na veliko tih leasing ugovora, pogotovo operativnih ugovora, propalo upravo zato. Oni su imali bitne dugoročne angažirane sredstva na takvim ugovorima, a na svojim balancama koje su bile potpuno su nas dovodili u zabludu jer su bili jako mršave, tanke i nisu ništa to prikazivali. I vidjeli smo da su imali 66 puta više na kraju financijskih mrtvih i pogreba nego što bi trebali imati prema golim dakle bilancama kako vidite. Na primjer, ako uzmemo recimo Emirate, i kad pogledate oni sasvim drugčije izgledaju drugčije od njihovih sukom konkurenata primjerice oni potpuno drugčije izgledaju njihove zračne kompanije od Njemačke Lufthansa, primjerice. Ali na kraju, e, kad bi se sve moglo izraziti računovodstveno, onda bi oni bili izjednačeni. Međutim, u ovoj situaciji oni su vrlo e, bolje stoje. Prema tome, prema ovim našim leasing standardima mi ćemo izjednačiti ovu situaciju i svima dati mogućnost da imaju iste šanse i ta promjena će se odnositi otprilike na pola poduzeća koji su na burzi, diljem svijeta na burzama kotiraju i znamo da to neće biti jako popularno. Uglavnom to su, te izmjene su vrlo kontroverzne i uopće kao i svaka izmjena sustava. Mi smo brižno pogledali koji su mogući rizici, onda smo zajedno sa standardom objavili jednu vrlo detaljnu analizu učinaka novih standarda. I naš zaključak je da su rizici i troškovi novih standarda e, su apsolutno mjerljivi i isplativi na duge pruge. Kao prvo, ovaj IFRS novi standard neće ni u kom slučaju industriju izgurati iz posla jer mislim i neće postati nikakva, neće prestati financiranje na taj način. Ono će i dalje ostati vrlo po, privlačno i poduzećima, jer zna se da kad idu na financiranje leasinga, da imaju puno prednosti koje će i dalje zadržati, ne, stupaju u puno vlasništva i tako dalje. Prema tome pravi koristi ovog cijelog područja leasinga neće propasti. Naravno, ne poričemo da će biti sustavnih troškova koje će morati svi elementi, dakle svi subjekti na tržištu snositi kako bi ove nove standarde uveli u svoje financijsko knjigovodstvo i mogli po tom raditi. Ali to će se isplatiti. Međutim, mi u svakom slučaju ne tražimo da sad e, poduzeća uvode te standarde, nove standarde za leasing ugovore koji idu kratkoročno, primjerice, ili leasing što ja znam za namještaj za ured i slično. Također mislimo da ova najmanje poduzeća to ne moraju uvoditi. Ali ironine nemaju velikih poslovanja. Ali ti novi standardi će naravno donijeti novoj vidljivosti, novoj transparentnosti i, i naravno da će moći investitori puno lakše na temelju toga onda odlučiti hoće i koliko će investirati. A mislimo da će i kompanije međusobno imati puno zdraviji odnos jer će imati svi iste šanse. Prema tome, leasing će Nadalje, na taj način novi standardi u tim leasing poslovanju će jasno privući novi kapital i na taj način će pridonijeti rastu. Vi ste jako puno u parlamentu govorili o pitanju likvidnosti, mi svi znamo koliko je to važno, pogotovo ovih godina, ali mi mislimo da ćemo vrlo brzo završiti svoje e, svoj rad i da ćemo do kraja tekuće godine imati gotove te standarde i to ćemo objaviti. Prema tome, pogotovo je to za osiguranje važno. Po cijelom poslovanju osiguranja znamo da je to jako bitno. To je financijsko osiguranje od posebne važnosti kojem prijeti jedan endemski sustavni rizik a mi znamo da je trenutno sistem vrlo, da je trenutno sistem ima jako, jako niske kamatne stope, onda vidimo da su u Japanu zbog ove cijele situacije kakva je na dijelu. Mnoge, mnoga osiguravajući zavodi, osiguravajuće kuće propale morale ići u stečaj. Isto tako znamo da je, postoje različiti načini poslovanja osiguranju diljem svijeta. Neki načini su jednostavno krivi. Primjerice, čak i neki osiguravatelji u Europi još uvijek uvoze po povijesnim troškovima. To znači da oni kalkuliraju na način koji prema onome što se radilo prije deset godina. Znači da za infrastrukturu još uvijek u kalkulacijama uzimaju 5 do 6% ukupne investicije što je puno premalo. Naravno iz toga se provlači onda posljedično e, trošak koji se, mislim krivi, krivi izračun koji se dolazi i do onda konačnih kamata i do konačnih E, zapravo e, i njihovih izračuna mogućeg profita i zbog toga dolazi do njihovog propadanja. Prema tome, ovaj noš novi standard koji ćemo mi do kraja godine objaviti i primjećivati će se osiguravajućim zavodima, će to ispraviti i na taj način pomoći osiguravateljima da ostanu u poslu. E, vaše iskustvo vjerojatno isto tako da ste, ako imate recimo imate nekih problema otvorenih sa osiguravajućim industrijom dakle dijelom financijskog poslovanja. Zatim, novi Budući da su i novi standardi i FRS 9 i novi standardi za osiguravanje, osiguranje jako bitni za industriju, mi znamo da je to jedno predstavlja zapravo probleme čitavoj proizvodnji, onda smo i odlučili tako brzo raditi i razmatrali koje su najbolji način. Shvatili smo da je IFRS 9 najbolji standard za čisto osiguravajuće zavode kao i za one konglomerate gdje se kombinira bankarsko poslovanje s osiguravajućim. I mi ćemo imati, tu, tu smo mi se pripremili za jedan takav e, sveobuhvatni pristup koji prelazi na obja grane financijskog poslovanja. Mi pretpostavljamo da ćemo na proljeće izaći sa prvom predlogom, da ćemo našu konačnu verziju do ljeta finalizirati i onda ima Evropska unija dovoljno vremena da to razmotri, tako da bi to prije godine, kako smo rekli, stupilo na snagu. I na kraju još nešto o našem općem okviru. 2016. naime očekujemo da ćemo objaviti i novu verziju našeg koncepcijskog okvira, koji kao što znate je ono zapravo temeljno tijelo svih naših glavnih načela poslovanja prema kojima se svi u ovoj djelatnosti moraju ravnati. Unutar tog okvira dvije stvari su od posebne važnosti za evropske dionike, a to je naime ono e, lojalno, razborito upravljanje čini se da ćemo mi taj termin prudence, to znači ovo racionalno, razumno i savjesno poslovanje ponovno uvesti kao vrlo bitan termin u knjigovodstvene standarde, finan, dakle financijskog knjigovodstva. Jer mislimo da je to silno važno kada se određuje koliko je ko ispunio svoje odgovornosti i obaveze. Isto tako ćemo pojmu stewardship, naime, upravljanju nečim, isto tako dati puno veću važnost. Jer nije samo ne mogu svi sudionici na tržištu bilo kako ili bilo kojim metodama procjenjivati protok gotovinski općenito monetarne tokove za budućnost. Ne, za to je vrlo bitno da imamo neku vrst, eh, da kažemo, provjerenih onih koji su skrbnici i upravitelji istodobno. I taj pojam stewardshipa, taj pojam takvog jednog upravljanja skrbničkog sa punom odgovornošću, e, to će biti vrlo bitno u našem novom koncepcijskom okviru, upravo zato jer ćemo tu dati to će bi postati upravo novom kategorijom, ne samo terminom, u novim knjigovodstvenim standardima kako bi ojačali i odgovornost u donošenju financijske odluka o financijskom poslovanju. Hvala lijepo. A sada vaš kolega gospodin, prva pitanja gospodin Stolan. Hvala lijepo. Ja bih se prvo obratio gospodinu Pradi kao predsjedniku ove zaklade, a zatim te gospodinu Hogar Forstom kao predsjednik odbora za međunarodno računovodstvene standarde. I zahvaljujem obojici i gostiju da su nam se pridružili. Dakle, moja pitanja, ali dobro, prvo pitanje gospodinu Hogar Forstu. Što konkretno kanite učiniti da biste povećali kapacitete IRCD-a za procjenu posljedica starih standarda IFRS-a, novih IFRS-a i modifikacije standarda u financijskom računovodstvu. Nas to naravno jako zanima, posebno s obzirom na djelovanje po financijsku stabilnost i gospodarski razvoj. Jer vi znate da smo imali izvješće u svibnju koje je u kojem smo dali tu preporuku kao parlament Europskoj komisiji da uzme u obzir ove nove kriterije u kod uvođenja novih IFRS kriterija, dakle novih kriterija iz međunarodnih računovodstvenih standarda u Europu. Sljedeće pitanje ide gospodinu Pradi kao čovjeku koji vodi ovu zakladu. I e sad je moje pitanje koje ste vi to izmjene zamislili ili koje planirate na temelju revizije koju ste proveli, revizije dosadašnjih standarda u financijskom računovodstvu. Hvala vam gospodine Stola na ovim zapravo važnim pitanjima. Ne znam da li je to slučajnost, ali vidjeli ste u mojim uvodnim komentarima nek dio već e, ovih najava koje se zapravo su sadrže već dio odgovora na vaše pitanje. Jer smo i govorili koliko su bitni ti računovodstveni standardi za financijsku stabilnost i rast. I govorili smo vam koje su naše očekivanja da će ovi novi standardi pridonijeti novom gospodarskom rastu. I mogu vam reći da zapravo još uvijek nismo ni počeli ni mogli e, i ne možemo de facto, jer to je gotovo nemoguće izračunavati koliko su tu posljedice po budući razvoj i, i gospodarski rast. Ali mi znamo da će u svakom slučaju to učiniti veliku razliku. I zato kad sad pogledamo ove procjene učinka koje su već napravljene do sada, vidite mi smo jako puno više resursa uložili u sadašnje procjene učinka. Kad budemo za dva dana objavili ovo što sam već najavio, ovu, ovu kako će izgledati reforma i ti novi standardi za leasing poslovanje. Mi smo tu, vidite, imali imamo kompletno izvješće koje se može u toj zapravo procjeni učinka, jedno samostalno izvješće koje će imati više od stotinu stranica Naravno, količina, broj stranica nije garancija kvalitete, ali mi smo zaista vrlo, vrlo brižno i dubinski analizirali sve stvari i pogledali koje su ekonomske posljedice trenutnog stanja. Da vam dam nekoliko primjera. Činjenica da sad im nemamo transparentnosti, da imamo jako puno skrivenih obveza koje se ne vide u bilancama i koje onda mogu dovesti investitore u zablodu. Pa zatim druga činjenica da nemamo iste šanse za sve, recimo u pod među zrakoplovnim kompanijama, jer imamo one koji imaju vlastitu flotu zrakoplova i druge koji uzimaju pod leasing zrakoplove i onda te operativne leasinge, kao što smo već rekli, ne izražavaju nužno u financijskom knjigama, niti izražavaju, dakle to su te gomile skrivenih obveza i kroz to su bolji za investitore ili bolje kotiraju na tržištu, na taj način nisu iste šanse za sve. Prema tome, kada to uklonimo, bit će puno veće šanse da svima bude ravnopravni pristup poslovanju, svima iste šanse i da gospodarski rast bude realan, a ne fiktivan, znači da bude pravi i da idemo pravom pravcu dalje. Hvala lijepo, a sada Šperes. Oh, sorry. It's all right, Oprostite, krivo sam, mi morate još odgovoriti. Sve u redu. Kao što znate, mi smo u srpnju prošle godine počeli sa tom velikom revizijom. I još uvijek nisam u stanju opisati ishod i dat vam dakle konkretne rezultate jer nismo još e, ni mi evaluirali ni konzultirali se o svemu tome. Ali znamo da smo imali 95 odgovora u onom katalogu pitanja kojeg ste vidjeli. I ta pitanja su se uglavnom grupirala u tri skupine. Prva skupina je bila kategorija pitanja o tome da li trebamo povećati opseg naših djelatnosti ili ne i to se uglavnom, mi se još uvijek skoncentriramo na da sadašnje područje djelovanja, to su uglavnom tvrtke koje kotiraju na burzama. Drugo, druga kategorija pitanja se odnosi na to da li da se mi više involviramo i u implementaciju ovih međunarodnih standarda diljem svijeta, a treća skupina pitanja se bavila upravljanjem i organizacijom i zatim samim funkcioniranjem tog te organizacije kao i financiranjem organizacije. Što se tiče ove zadnje skupine pitanja, tu je bilo više stvari kojima smo se morali baviti. Da li je ona struktura koju mi imamo trenutno dovoljno dobra ili bi se trebala promijeniti i poboljšati. Ne mogu reći u ovom trenutku točno što će biti, ali većina koji su nam odgovarali su rekli da su uglavnom zadovoljni ovom sadašnjom strukturom koju mi imamo, naše organizacije kao neovisnog tijela za određivanje i nadzor poštivanja međunarodnih standarda financija u financijskom računovodstvu i oni su, većina se dakle izjasnila s time da je zadovoljna kao što je nadzadovoljna radom posebno nadzornog odbora. Što se tiče same organizacije, glavna pitanja koja su nam upućena bile su kako se bavimo brojkama, dakle količinom članstva i brojkom kako članstva tako i upravnih odbora i zatim ko, dakle su ti ljudi i kakvi su to ljudi. I što se tiče od toga odakle dolaze geografski gledano, ali i što se tiče njihove stručnosti i njihovog dosadašnjeg CV-a ali mislim da smo mi u proteklih 15 godina sa izborom naših ljudi i pokazali puno uspjeha upravo zato što smo imamo oko 115 država, država na svijetu koje su se usvojile naše međunarodne računovodstvene standarde i na taj način su opseg područja našeg djelovanja bitno povećali. Um, zbog toga ćemo nedvojbeno morati i još jedan puta razmotriti ovo, da li smo sada geografski gledano dovoljno, dovoljno dobro ravnoteži s obzirom na 115 zemalja o kojima se mi primjenjujemo, koji su nas prihvatili, da li su dakle ljudi u svim upravnim i ostalim odborima to adekvatno pokrivaju. I Isto tako mi imamo i jedan savjetodavni odbor sa ovim koji određuju te standarde s kojim vrlo usko surađujemo a to s njima vodimo jako stručne razgovore između našeg odbora i između ovih ljudi koji određuju standarde i u pojedinim zemljama koje su nama pristupile i nas poštuju kao i globalno. I to isto je jedno područje koje se mora pojačati. A onda smo imali grupu pitanja o financiranju kao što smo rekli. Vi znate kakva je naša politika. Mi, to ostaje uvijek jedno teško pitanje zato što mi nemamo kapaciteta dovoljno za, moramo naći dakle nemamo dovoljno sredstava klasičnim putem ovako kako to mi radimo za naš neovisno djelovanje. Ali moramo naći jedan diplomatski put kako ćemo povećati, da kažemo, doprinos onih zemalja koji sudjeluju u tim i poštuju, dakle prihvatili su naše standarde financijskog knjegovodstva. Sljedeći tjedan ćemo u Londonu sjediti, održat će se sastanak e, upravnog odbora i pozabavit ćemo se upravo evaluacijom ovom ovih odgovora na pitanja koje smo postavili u okviru naše velike revizije organizacije, modernizacije naše organizacije. Neka pitanja će biti vrlo teško možda finalizirati, dakle ono kako želimo na njih po njima postupati, ali nadat ćemo se da ćemo to do svibnja sigurno riješiti, a u tom smislu i diplomatskim putem riješiti pitanje nedostatka financija. Hvala lijepo, a sad vas molim da se to malo kombinira jer imamo malo premalo vremena, sad je gospođa Perez. Dobro. Hvala lijepo. Kao prvo što se tiče IFRS 9, spomenuli ste da pokušavate pronaći rješenje. Je li to zbog osiguravatelja, jesu li to njihovi zahtjevi ili mislite da postoji neka osnova za odlaganje IFRS 9 zbog e, ifrs 4. Dakle, je li rješenje ifrs 9 kako bi se odgovorilo na zahtjeve aktera nešto što se ne poklapa sa situacijom kod osiguravatelja i kakvi su vaši kontakti s Europskom komisijom kako bi se eventualno anticipirala rješenja koja namjeravate predložiti da biste odgovorili na zahtjeve osiguravatelja ukoliko smatrate da su takvi zahtjevi opravdani, a čini se da je to slučaj. Gospodine Prada, vi ste spomenuli da postoje neka pitanja vezano s funkcioniranje upravnog odbora. E, parlament je skazao određenu zadršku vezano s to tijelo. Mislite li da se to može dalje razvijeti, ako da u kojem smjeru? i postoji li prostor za spanje, e, odnosno dovođenje u veze upravljanja EASB-om sa nekim ostalim međunarodnim tijelima kao što su MMF ili neka druga tijela. I na kraju moje posljednje pitanje. Tko od vas dvojice želi može odgovoriti. Vi ste obojica evropljeni, međutim Europa je sve prisutna u primjeni ovih normi, a isto tako se pokazalo da je Europa zabrinuta zbog e, uvjeta e, kako će te norme, naime zbog posljedica primjene tih norme na njezino gospodarstvo, smatrate li to legitimnim i što mislite na koji način bi se europljani trebali organizirati kako bi se to bolje istaknulo. Let me uh, uh, Pokušat ću najprije odgovoriti na vaše prvo pitanje vezano uz osiguravateljsku industriju. Tu se ne radi samo o tome da želimo pomoći osiguravateljskoj industriji. Naime, osiguravatelji povezuju pasivu s aktivom, E, imovina spada pod IFRS 9, što će se mijenjati 2028. a osiguranje će doći kasnije. Dakle, tu imamo jedno kratko razdoblje e, u kojem zapravo će postati neizvjesnost za osiguravatelje. To ne znači da mi želimo ići do kraja u rješavanju tih pitanja. Primjerice, velik broj osiguravatelja volio bi da imamo isto tako mogućnost odgode za, za upućivanja za konglomerate, dakle tako da e, bankarski dio konglomerata može koristiti IFRS 9, a osiguravateljski dio bi bio pokriven pod IFRS 39. E, e, Mi mislimo da bi to bilo, da bi to stvorilo zbrku za one koji proučavaju financijska izvješća i zato smo mi došli do jednog drugog rješenja, a to je da konglomerati mogu prilagoditi u svojim računima, da se mogu u potpunosti koristiti IFRS-om 9, a dio izjave o prihodu mogu koristiti kao da još se još primjenjuje prethod, bivši standard. Tako da će oba standarda biti vidljiva. Mi mislimo da bi da bi to bilo mnogo transparentnije za investitore. Što se tiče odbora za praćenje, e, dakle, oni nam daju legitimnost, e, inače taj odbor se sastoji od javnih tijela koja su nadležna za regulaciju i nadzor tržišta. Dakle, regulatori e, za e, vrijednosne papire, zatim e, IOSCO i tako dalje. Uopće ne sumnjam u to da je to u funkcionalnom smislu mjerodavna institucija, budući da su regulatorna tijela za vrijednosne papire nadležni da e, vrše nadzor nad kvalitetom informacija koja se prosljeđuju tržištu. Dakle, u funkcionalnom smislu ne vidim nikakav problem u tome. Međutim, e, moram priznati da mi je teško o tome govoriti, ali imam dojam da je taj odbor vrlo dobro riješio jedno važno pitanje, a to je relevantnost procesa temeljem kojeg se imenuju ljudi. Dakle, njihov postupak e, kontrole u tom smislu je uistinu vrlo kvalitetan. Što se tiče e, dionika, e, oni imaju problema vezano uz neke druge poslove koje obavlja ovaj odbor. Mi shvaćamo da je to vezano uz jednu situaciju koja nije laka na svjetskoj razini, a i isto tako tu je i e, pozicija SAD-a. Mi bismo rado kada bi odbor se počeo time baviti. Ja sam, ja sam bio uključen i u nekim drugim, radio sam za nekim drugim organizacijama kao što su OSKO i SIZA prije ESME i moram priznati da bih rado da se i u tom tijelu uh, odluke donose konsenzusom u buduće i osobno bih rado da se um, ova institucija proširi da se uključe i drugi veliki igrači. Što se tiče Europe e, da dva predsjednika e, u ovoj organizaciji su pravi europljani, europejci i uistinu nam je bilo ohrabrujuće vidjeti da su e, izvješća o iskustvu posljednjih deset godina bila vrlo pozitivna. Mi smo upoznati sa raspravama koje se vode i ja uopće ne sumnjam da je to E, velik korak u smjeru e, unifikacije europskog tržišta i da će to biti korisno za naše gospodarstvo. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, gospodine Oberforst. Dobro polaganje računa, standardi su važni za cijeli naš kapitalistički gospodarski poredak, e, prije svega zbog krize iz 2008. godine tada smo optuživali neadekvatne računovodstvene standarde za krizu. Neke stvari se ne mogu najme dobro uključiti u bilancu i stoga ja pozdravljam želju e, iasb a da poboljša studije. S tim u vezi pitanje korištenje studija o posljedicama. Zašto se to, zašto se njihov značaj tako tek sada priznaje? I kao drugo, posebni zahtjevi za razvijanje standarda, hoće li se oni uključiti isto tako u te studije. S tim u vezi, kada se radi o problemima koji bi se mogli pojaviti zbog različitih datuma, stupanja na snagu IFRS-a 9 i revidiranog um, standarda IFRS-a 4 za osiguravatelje. Novi zahtjevi za financijske instrumente prema IFRS-u 9 mogli bi dovesti do povećane e, relativizacije kod dobiti i gubitaka ako će IFRS 4 stupiti na snagu te kasnije. Govorili ste i predočili ste dva rješenja za prijelazno razdoblje Znam da su rokovi još u tijeku, ali unatoč tome rado bih me zanimalo znate li već u kojem smjeru idu povedne informacije koje ste do danas zaprimili i na kraju mogli bismo možda riješiti bolje rješenja kada bismo dali veću fleksibilnost poduzećima koje daju računovostne podatke pri primjeni računovodstvenih standarda. Hvala na pitanju. I sada ću odmah uh, nešto reći o vašem posljednjem pitanju. Fleksibilnost u primjeni standarda ne čini mi se dobrom zamisli. Spomenuli ste financijsku krizu, posebno kada je na poduzećima veliki pritisak. Mislim da nije dobro da im se daje preveliki prostor za manevar. E, naši standardi se temelje na načelima. To ne znači, to znači da mi nismo htjeli imati preskriptivna pravila. Dakle, što se tiče kašnjenja e, sa ocjenom učinka, mislim da je to donekle zasluga Europske unije. Kada smo ranije radili na novim standardima, e, bili smo svjesni toga da to radimo iz nekih ekonomskih razloga, ali nismo posvetili vrijeme da e, istražimo čitavu problematiku. Isto tako, e, s obzirom na pitanja koja nam dolaze iz Europske unije, uključujući vaš parlament, mi smo promijenili metodologiju rada i mnogo više radimo na istraživanju eksante, a isto tako i na ocjenama utjecaja možda bi vam bilo zanimljivo vidjeti e, usporedbu sa američkim standardima za leasing. E, oni će ih objaviti u veljači. Nisam e, u potpunosti siguran, ali čini mi se da oni rade svoje studije utjecaja na staromodan način, što znači da se koriste dakle, podaci od tvrtki, a kao što sam ja objasnio gospodinu Stojanu, mi radimo zasebni, zasebnu studiju učinka. Da se vratim na osiguranje, e, da li smo dovoljno toga poduzeli. E, naravno, njihova prva reakcija je da to nije dovoljno, to je prva reakcija osiguravateljske industrije i oni žele veću fleksibilnost, međutim mi nismo tome skloni. Ja bih vas potaknuo da i sami to pogledate, da donesete vlastite zaključke. Također, ako se omogući konglomeratima da koriste dva različita standarda unutar iste tvrtke, čini mi se da to znači preveliku fleksibilnost. Hvala, Kora. Izvolite. Hvala. U kontekstu nizozemskog predsjedništva ja sam, ja sam donijela odluku da ću češće govoriti na svom materinjem jeziku. Nadam se da će gospodin Prada imati za to razumijevanja. Drago mi je što vas vidim ovdje. Ispričavam se što kasnim. Nisam bila u mogućnosti čuti sve vaše komentare. E, imala sam sastanak sa gospodinom Henkampom. E, također me zamolio da vam prenesem njegove pozdrave. Na konferenciji u Washingtonu govorili ste o dugo očekivanom pomaku, dakle u Kini, Japanu i još jednom azijskom gospodarstvu i činjenici da su oni spremni preuzeti i e, FRS. Možete li nam reći nešto više o tome kako je do toga došlo i kako je trenutna situacija? Moje drugo pitanje mi znamo da vi sada radite na novim standardima za leasing. Na temelju toga Dakle, to će sve morati biti uključeno u bilancu. Ovisno o broju takvih e, kredita, to može dovesti do povećanja u bilanci i moglo bi e, također stvoriti neizvjesnost. Možete li nam nešto više reći o tome e, kako vi mislite da će se stvari razvijati? Moram priznati da sam sada u iskušenju da vam odgovorim na nizozemskom jer gotovo nikad nemam priliku govoriti nizozemski. Kao prvo što se tiče Azije, da, ono što se tamo događa je vrlo zanimljivo. Kao što znate, IFRS se koristi u čitavoj Americi osim Kanade i Meksika, u čitavoj Europi, u velikom dijelu Afrike i Azije. Tri velika gospodarstva u Aziji, Japan, Indija i Kina, još uvijek nisu u potpunosti preuzeli i FRS. Međutim, tu se stvari kreću brzom dinamikom. U Japanu njihove tvrtke mogu se e, dobrovoljno prijaviti da preuzmu IFRS. 2011. E, godine bile samo četiri, sada ih ima više od 100 i sada se primičemo brojki od 200, dakle to će biti 40% tržišta. To je, oni tu provode jedan zapravo eksperiment. Indija je usvojila jedan novi standard, to je uglavnom e, i se podudara sa IFRS-om uz 6 do 7 izuzetaka. Da kako mi bismo radije da nema izuzetaka, ali oni su e, se primaknuli našem standardu. Kina ima također vlastite standarde koji su e, slični FRS-u. Mi smo imali sastanak sa kineskim vlastima i oni su nam potvrdili da imaju namjeru u potpunosti uvesti IFRS i sada radimo kroz zajedničku radnu skupinu i tu ćemo pokušati vidjeti e, koje su mogućnosti za e, kineska poduzeća koja već djeluju na e, izvan Kine. Inače 30% poduzeća u Kini je već usvojio, usvojilo taj standard. Dakle, gotovo čitav svijet će koristiti IFRS osim SAD-a gdje e, ga imaju mogućnost koristiti e, strani subjekti. U tom smislu mislim da je prošla godina dala dobre rezultate. Još nešto što ste vi spomenuli, e, to je učinak ovih standarda o leasingu na poduzeća. Dakle, mi smo se time bavili u, u studiji o procjeni učinka. Većina tih e, tvrtki su zapravo banke, onih koji izdaju takve kredite na leasing i oni e, znaju da je to e, većina njih neće biti iznenađena time. Veći dio ugovora, odnosno dugova, automatski se prilagođuju promjenama u računovodstvenim standardima. Dakle, mi ne mislimo da će to biti značan problem. Osim toga, poduzeća imaju rok do 2019. godine da se prilagode. Ne mislimo da će to dovesti do nekih značajnih problema. Sven Giegold? Dobrodošli. I dopustite mi da kažem svoje komentare. Kao prvo, hvala što ste krenuli s radom na standardima za leasing. Znam da ste pod pritiskom lobista. Mi ćemo da kako proučiti vaše standarde. Isto tako, veći dio poslova u leasingu ne temelji se na poštenoj konkurenciji, nego na poreznoj optimizaciji. Iz tog razloga e, nam je drago da ste pristupili rješavanju tog pitanja. Što se tiče upravljanja, moram priznati da sam izuzetno e, zabrinut zbog onoga što sam čuo od odbora e, za monitoring a zapravo ako se to kaže direktno, to bi značilo da Europa želi odbor koji će imati snažniju ulogu. Međutim, imamo jednu članicu SAD koja ne želi da e, taj odbor ima snažniju ulogu, međutim prema pravilima oni imaju pravo uložiti veto, premda se standardi ne primjenjuju u potpunosti u SAD-u. Dakle, na koji način možete obraniti takav model upravljanja i takav odbor za monitoring i ovo što je rekla kolegica Pervanš, možda bi e, čitava struktura trebala biti pod jednim međunarodnim okvirom. I mislim da nije prihvatljivo da zemlja koja ne primjenjuje potpunosti standarde blokira snažniju e, demokratski nadzor e, i sustava. I na kraju što se tiče IFRS 9, naša studija o financijskoj stabilnosti i nadzornim pravilima došlo je do sljedećeg zaključka, da postoji još e, više, još veće diskrecijsko pravo menadžera nego u IFRS 39 i da je sustav kompleksni. Kako komentirate e, kritiku koja je, kritike, kritičke stavove koje su izneseni u ovoj studiji? Molim vas da mi kažete svoje mišljenje. Hvala vam. Hvala vam kao prvo o ovim ohrabrujućim komentarima vezano standarde o zakupu to nam je doista važno i stoga ću se vratiti s tim dobrim osjećajem kući i doista to smatram dobrim. Mene zabrinjava malo vaš komentar vezano uz IFRS 9, da će to dovesti do većih menedžerskih diskrecijskih ovlasti. Mi smatramo da meni je tako da istina je klasifikacija financijskih instrumenta u okviru ifrs 9 je donekle takva da management može promotriti koja je narav poslovnih aktivnosti, um, postoje amortizirani troškovi, um, neke stvari se mogu trgovati po pravednim cijenama, ali te odredbe su striktnije od ifrs 39 i daju manje manevarskog prostora za tumačenje. IFRS 9 priznaje da prosuđivanje e, mora imati značajniji utjecaj na jednom elementu i to je na neki način kompromis. Model gubitka zajma u IFRS-u 39 je bio zapisan na vrlo strog način zato što smo mogli priznati gubitak samo kad imamo objektivni dokaz o tome da se na tržištu nešto dogodilo. To je bio razlog zbog kojeg smo htjeli ograničiti prosuđivanje i manevarski prostor za menadžere da nađu e, neke drugačije rješenja. Jer smo time dakle ograničiti management, ali ono što smo u praksi otkrili je da je taj tekst napisan u tako strogom obliku da je dao mnogo manevarskih prostora e, poslovnim subjektima, bankama na način da su zanemarili te gubitke o zajmovima koji su se mogli izbjeći i to je nešto što se zapravo u praksi još i dalje odvija. Sad smo prešli na model gubitka zajmova koji je predvidiv. Znam da je tu dosta mjesta ostavljeno posuđivanju i zbog toga regulatori bankovnog sustava i revizori moraju preuzeti aktivnu ulogu i pobrinuti se za učinkovitu primjenu tih standarda, ali ja sam siguran da je to poboljšanje. Trenutni standardi su isto vrlo loši i doista sada na samim poduzećima i na revizorima, ali prije svega na poduzećima da primjenjuju te standarde što mogu poštenije. Ali svakako ne mogu zanijekati da postoji manevski prostor za prosuđivanje. Hvala vam lijepa. Vi ste još nešto htjeli reći o upravljanju? Da, vrlo kratko. Neću se dugo zadržati na tome. Držat ću se toga da smatram da kada tržišna nadzorna tijela nadziru eh, poslovne subjekte da je to najbolje rješenje. Političke poteškoće s kojima smo suočene se ne bi umanjile samo zbog toga što bismo prešli s takve vrste organizacije na drugačiju vrstu organizacije. Mi znamo da postoje i u drugim organizacijama određene poteškoće. I stoga se i dalje zalažem za to da bismo trebali pomoći da se razvija nadzorni odbor u tom smjeru kojeg sam naznačio da pokušavamo organizirati neki, e, neki postupak donošenja odluka koji se temelji na konsenzusu. Hvala vam lijepa na, ovom bogatom, na ovoj bogatoj korisnoj razmjeni gledišta. Mi ćemo nastaviti s vama razgovarati, imati razmjene s vama, s vama i raditi na ovim vrlo važnim svim pitanjima, uključujući i ovim aspektima vezanim uz upravljanje. Hvala vam lijepa. Onda možemo preći na sljedeću točku i pitaću Markusu mjesto predsjednika. Uh, da, hvala lijepa. Ja ću nastaviti na materinjem jeziku. Ako mi dopustite, to je njemački. Prelazimo sada na točku dnevnog reda broj 5, 6 i 7. To su izvješće o različnici za tri nadzorna tijela. Tu sada govorim dalje u svojstvu izvjestitelja. Kao prvo možemo vrlo formalno reći da ono što smo morali provjeriti, a to su izvješća Europskog revizorskog suda, a on, on je ustanovio da do 31. prosinca 2014. u tom, to je završeno proračunskoj godini, da su sva tri nadzorna tijela u svim važnim točkama dobro proveli svoje proračune, dakle od strane revizorskog suda ne postoje nikakve stvari koje se ističu i to, je, to svakako trebamo pozdraviti. Mislim da imamo dobru tradiciju u svim odborima da kada procjenjujemo agencije, da onda navedemo i neke točke s kojima mi imamo poteškoća i gdje agencije ne rade onako kako bismo mi to htjeli. U mojim nacrtima izvješća sam naveo tri glavna kriterija na temelju kojih možemo procijeniti rad tih agencija i na temelju kojih bismo to trebali činiti kao prvo. Ako se te tri agencije žale zbog toga da imaju ograničene resurse, onda bi trebali imati i interne prioritete i trebali bi se pridržavati mandata kojim daju zakonodavci, a ne pokušavati prekršiti te mandate. Tu naravno spada i e, pravovremeno predavanje odluka veznih uz delegirane akte i uz provedbene akte, a nedavno smo u jednom dosijeu čuli da se naravno radi o pravovremenoj izgradnji infrastrukture za informacijsku tehnologiju. Kao drugo, kada agencije izrađuju nove provedbene akte, onda ti akti moraju biti dosljedni, nepretjerano složeni i moraju poštivati načelo razmjernosti. Dakle, sve ono što mi uvijek spominjemo na razini zakonodavstva. Prije svega, nadzorno djelovanje koje će se bazirati na riziku, a ne samo na graničnim vrijednostima. I kao treće, ako agencije izrađuju nove provedbene akte, onda bi trebali redovito o tome obavještavati europskog zakonodavca i to opsežno. Trebali bi nas obavještavati o činočnom stanju. E, on, isto tako je dobro da su sastavni dio takozvanih skrutini izvješća, ali isto tako bi trebali i u okviru drugih tijela nam dati informacije i trebali bi preuzimati razne poticajne elemente, a ne se skrivati iza toga da se sve mjere moraju prvo provesti kroz nadzorni odbor prije nego što se mogu preuzeti. I zbog toga ja u mom izvješću želim vidjeti odgovaraju li agencije tim kriterijima, a nažalost sam morao ustvrditi da ovdje još postoje nedostaci. Mi kasno zaprimamo važne provedbene akte, preliminarna izvješća uopće ne zaprimamo, vijeće ih zaprima doduše, u Briselu na informacijskoj razini postoje dokumenti, ali pregovaračkom timu ili parlamentu se ti dokumenti ne stavljaju na raspolaganje. Evo to mogu reći za jedan dosije na kojem sam ja radio, tu su stalno govorili o tome da to ovisi o e, odboru nadzornika i tamo je to tako bilo mjesecima i nisu se uzeli u obzir svi elementi. U Mifidu sam isto tako morao, nažalost, to ustvrditi. Naime, doći će ponovno do kašenja i to moramo prihvatiti zato što jedna od tri nadzornih agencija nije bila u stanju paralelno proizvesti sustav nabave za informacijsko-tehnologijsku infrastrukturu. Nije uspjela planirati na vrijeme, niti provesti na vrijeme e, taj sustav manjkavu uspostavu informacijsko-tehnologijske infrastrukture ne možemo navesti ili prihvatiti kao razlog za nedostatnu nepravomjernu provedbu zakonodavstva. I zbog toga je moj facet taj da je formalno gledano sve u redu s agencijama, ali da u svakodnevnom radu još možemo poboljšati e, funkcioniranje agencija i zbog toga jedan od mojih zaključaka, kao što sam to iznio i u izvješću, taj da stalni poziv agencija za dodatnim proračunskim sredstvima se može prihvatiti samo ako doista ispune ove kriterije koje sam navela, to, naveo. To bi dakle ukratko bilo što se tiče ova tri moja izvješća o agencijama. Nažalost, isto tako ne mogu vidjeti da je tu jedna agencija bolja od drugih, sve tri su slične, kao da su se usuglasile, one rade s različitim instrumentima, ali sa istim ciljem, i nažalost cilj nije taj da um, bi nas naša suradnja trebala spriječiti u tome da mi kritično iznesemo ove elemente. Evo sada bih predao riječ izvjestiteljem u Sjeni, kao prvo Olid Ludvigsonu u ime socijaldemokrata. Ole, izvoli. Hvala vam što ste mi dali riječ. Kao prvo želim zahvatiti na radu vezano uz ova tri nacrta. Mislim da je to dobra polazišna točka za provođenje postupka davanja različnice. Procjena Revizorskog suda je ta da te tri agencije da su provele na razuman način svoje računovodstvene dokumentacije, da je sve zakonito i organizirano ali postoje neke manjkavosti koje ne utječu na okupnu sliku. I stoga kažu da sva tri tijela mogu dobiti pozitivnu ocjenu u svom računovodstvu. Ali postoje nekoliko točaka na koje se možemo se dotočiti. Kao prvo, nadzorna tijela rade od 2011. godine i imali su premalo resursa u tom razdoblju, premalo novca i premalo osoblja. To je nešto što je komisija već e, naglasila u posebnom izvješću Europskog revizorskog suda o EBA, to isto tako vidimo. U teoriji bi trebali imati više resursa, treba naravno provesti racionalizaciju, ali time ne možemo riješiti cijeli taj problem koji imamo s resursima. Kao drugo, mandat nadzornih tijela bi možda trebalo promijeniti. Mislim da možemo reći da je razumno da agencije ne mogu raditi izvan svog mandata. No, ta tijela moraju moći u potpunosti ispuniti svoje zadaće. Mislim da bi bilo šteta kada bi na, financijski nadzor Europske unije bio uh, preslab. Oni trebaju preuzeti svoju odgovornost za postizanje financijske stabilnosti. Isto tako me zanima budući financijski model za ove tri agencije. On bi trebao biti jasniji. Trebali bi zaprimiti bijelu knjigu od komisije u drugom u drugom, drugoj četvrtini godine. Izvjestitelj je započeo ovaj postupak davne naznačnice na vrlo dobar način i veselim se nastavku. Hvala ti Ole u ime ECR-a. Zonda Lunc ima riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući izvjestitelju to nam postaje navika. Želim uputiti sve najbolje želje za jako dobru 2016. godinu. Jako mi je drago što mogu reći da se slažemo sa skoro svime što ste napisali. To je vrlo dobar početak, samo ću se osvrnuti na tri pitanja. Kao prvo, zadnji odlomak, odlomak o financiranju mi bi upozorili da ne bi trebali nikakav financijski sustav koji bi mogao ugroziti e, nezavisnost ovih tijela Slažemo se kao drugo s vama vezno s to da se sve tri agencije trebaju pridržavati svog mandata. Oni su bili zaokupirani sa mjerama e, sa druge razine vezano uz financijsku krizu, ali većina tih mjera je sada skoro pa pri kraju i znamo da će u nekoliko godina biti potrebe za manje regulative ili barem za manje sve dok se ne konkretizira e, pojam e, unije tržišta kapitala i stoga bi mi kao ECR htjeli vidjeti da se preusmjeri taj proračun na adekvatan način, da osobe rade na regulatornim tehničkim standardima jer bi sada pažnja trebala prijeći na e, nadzornu konfligenciju i na sukladnost i stoga će doći do promjene u njihovom radu, a u tu svrhu je potrebno i manje osoblja pa i manje proračunskih sredstava. I kao treće i zadnje, želim ponoviti godišnji apel za agencije da oni mogu koristiti više upućenih nacionalnih stručnjaka, a ne da samo zapošljavaju stalno osoblje. I to iz jednog posebnog razloga, naime kada se razrađuju tehnički standardi, onda je potrebna razna stručnost, razne vještine su potrebne i u različitim trenucima, a često i samo na kraći rok. Tako da je po našem mišljenju važno da imamo slučake koji će biti fleksibilniji što se tiče e, mjera vezano uz zapošljavanje osoblja koje zadaje komisija kako bi mogli uzimati stručnjake na kraći rok na volontarnoj osnovi. Evo, to su te tri točke, ali inače se veselimo daljnjim raspravama. Hvala. Hvala lijepa. Još samo jedna točka. Gospodin predsjedavajući je odlučio da kad god ja imam neko izvješće da i predsjedam sastanku. Vrlo mi je žao zbog toga, rado bih i da vi jednom predsjedate, ali to je druga stvar. Što se tiče liberala, nikoga ovdje ne vidim u dvorani kojem, kome bih mogao predati riječ, pa ni izvjestitelja u sjeni u ime kluba zastupnika Gue, McCarthy, ni. Ta osoba nije tu za zelenih Sven, ti ne izgledaš ko Bas ali mogu ti predati riječ. Hvala lijepa i sretna nova godina usput rečeno. Samo tri kratke primjedbe. Kao prvo slažemo se s izvješćem. U tvom uvedu neka od tvojih riječi objašnjavaju dio formulacija na ovaj tekst. Možda ćemo mi podnijeti neke amandmane s kojim bi ovo izvješće jasnije govorilo u ovom smislu u kojem si ti to iznio u uvodnom govoru, jer nešto od toga je možda slabo shvatljivo, a znamo sada da kada razgovaramo sa tim agencijama da moramo s njima razgovarati jasnim jezikom i stoga mislim da bi oni to mogli onda lakše shvatiti. Prije svega se to tiče to, te, tog neuravnoteženog pristupa dokumentima to je nešto što redovito primjećujemo, a isto tako i činjenica da u okviru ponovnih imenovanja nas je EBA uvjeravala u to da će taj postupak učiniti transparentnima sa njihov kontakt sa dionicima, a ESMA i Europa do sada se nisu obvezale na takvu mjeru za transparentnost. To je nešto što treba zabilježiti i što trebamo zahtijevati. Samo bih kratko htio komentirati ono što je rekao kolega iz ECR-a. Moram reći da sam jako iznenađen zbog tog prijedloga da evaluacija provedbe zakonodavstva potrebuje manje osoblja nego izrada zakonodavstva. Mi imamo iskustvo takvo da se europsko zakonodavstvo često izrađuje, ali da se zatim ne provodi. Zašto stoga smatrate da treba smanjiti osoblje kada je zapravo cilj dobra provedba? To je loš izbor. Toliko smo platili za financijsku krizu i sada tražiti od ovih agencija da im se smanji financiranje, to je nešto što je promašeno. Mi to govorimo o malom proračunu, a ako želite da im se dodijeli manje proračuna, onda bi bilo dobro tražiti da dionice na tržištu plaćaju pristojbu za rad tih agencija. To ne znači da bi oni trebali dobiti pravo glasa, naravno ne. Nezavisnost treba osigurati. A činjenica da treba imati više upućenih nacionalnih stručnjaka na razini A Što to znači? To znači da ćete upravo time ugroziti tu neovisnost koju tražite. Nacionalni slučnjaci se već nalaze u procesu menadžmenta, a osoblje treba djelovati u interesu Europske unije. Neka od, neke od propusta koje vidimo znamo da dolaze od, strane država članica, ne od strane tih agencija. Trebamo imati europsko osoblje koje radi prije svega u interesu Europske unije i to je nešto što je smisleno. To je dakle što se tiče vaših primjedbi, ali mislim da ću imati još priglika da o tome razgovaramo u detalje. Hvala lijepa. A u ime e FTDA, ili Marko drugi Marko nije nadležan, nema ga, dobro. Onda imamo za još kolegicu Barbaru Kapel za ENEP. Hvala lijepo i hvala izvjestitelju. Jer mislimo da izvješće apsolutno najvažnije stvari sadrži u vezi razrešnice jer kao prvo to je mišljenje revizorskog suda koji je utvrdio da su podaci svi uredno, da su dakle, da su da je sve uredno provedeno, da su sredstva uredno utrošena i što sad treba učiniti sa ove tri agencije možda bi im trebalo dakle omogućiti jednu vlastitu proračunsku liniju koja nema izravno veze sa europskim proračunom i to je sve ovdje, dakle to su najbitnije stvari koje su tu sadržane. A to su već kao što je kazano one dvije glavne mjere jer naravno agencije su uvijek sklone tome proširiti svoj mandat i to je onda i financijski i što se tiče zaposlenika bitno. Druga stvar je da rezultati moraju biti jasni i koherentni, što znači da se treba sve biti transparentnije i naravno uvijek na temelju načela o proporcionalnosti. Treća stvar koja je bitna je to da se Europski parlament mora redovno informirati o njihovom radu i kao što naš izvjestitelj rekao to vrijedi upravo i obrnuto. Radne skupine koje se bave temama se moraju isto uzeti, takvim temama moraju uzeti u obzir. Prema tome, ako se te tri točke, ta, ti zahtjevi ispune, onda možemo eventualno razmisliti o tome da se E, doista pomogne da se maknu od ovog tipa miješanog financiranja i dobiju svoju vlastitu proračunsku liniju kako bi im se omogućio daljnji rad njihova neovisnosti i onda mi to možemo podržati. Hvala lijepo, sada više ne vidim drugog javljanja za riječ. I sad kolegice i kolege imam samo kratko jednu napomenu. Zahvalio bih svima koji su se intenzivno bavili tim temama u vašim klubovima zastupnicima, zastupnika i zahvaljujem dakle na vašem načelnoj potpori i nadam se da ćemo na taj način i doći do dobrog konačnog teksta, jer naravno odbor za nadzor proračunskih sredstava ima isto svoje ideje koje će htjeti u to ubaciti, prema tome što budemo mi e, čvršći i budemo složniji u našim stajalištima, to ćemo moći više naših točaka i naših bitnih prioriteta e, unijeti u onu verziju koja će izaći na plenarnu sjednicu. Stoga mislim da ćemo sljedećih dana i raditi na tom tekstu i to završiti. A sada mislim da se mogu e, mogu vam samo još reći rokove, to je rok za sve amandmane 19. siječnja i to vam kažem i u ulozi ovdje predsjedavajućeg i u ulozi izvjestitelja. Dakle, u 12 sati ističe taj rok. Rasprava u odboru će biti 15. veljače, a do tada ću na temelju prih stiglih amandmana već e, nadam se i izraditi sve kompromise sa izvjestiteljima u sjeni, pa da bi to onda mogli 22. 23. E, veljače ovdje u odboru o tome glasati a onda će odbor za proračunski nadzor se ponov i sam s time pozabaviti. A kao što vi već znate, onda bi to moglo biti do travnja gotovo da se to da se dakle to mišljenje iznese pred plenarni saziv, kako je to napokon ugovorom i predviđeno. Evo, hvala vam lijepo, sad se zahvaljujem i vraćam riječ predsjedniku Robertu Gualtieriju. Hvala Markus. Ovo je stvarno bilo vrlo brzo, ja sam doista impresioniran. A mi prelazimo na sljedeću točku, a to je moje izvješće o bankovnoj uniji i razmatranje amandmana. Dobili smo puno amandmana, 362 Pa prvo bih želio zahvaliti svim kolegama na njihovom doprinosu i da prođemo na brzinu ova glavna područja. Ne mogu sad raspravljati o svakom amantmanu pojedinačno, ali idemo evo ovako po skupinama tematski vezanim. Naravno, mi ćemo na sastancima sa izvjestiteljima u Sijeni ovog tjedna i sljedećeg tjedna to sve još detaljnije raspraviti. Prvo, sretan sam što vidim da se većina kolega slaže sa ovom generalno, dakle općenito uzvrši pozitivnom evaluacijom aktivnosti naših tijela za nadzor tijekom ove godine. Naravno, ja sam uvijek otvoren za sve prijedloge pogotovo oni koji dalje još naglašavaju potrebu da se poštuje načelo proporcionalnosti izbjegava dvostruko izvještavanje, ali znamo da su tu Simon Valci Ferberi glavni ovi naši kolege za to. S druge strane, ja se slažem sa recimo pristupom da se ili revidiraju odbiju ili odbiju kompletno neakreditirani projekti, ali to ćemo, o tome ćemo govoriti na specijaliziranim sastancima. I spreman sam još i naglasiti potrebu da se bolje organiziraju ove djelatnosti unutar Europske središnje banke jer naravno da znamo da su tu prijeti čitav niz potencijalnih kontradikcija ukoliko se odnosi između nadzornog tijela za vrijednostne papire i tržišta i same središnje banke i njihov način suradnje ne popravi. Zatim imamo jako dobar niz amandmana od kolega Gigolta o politici makroekonomskog oprezna i temeljitosti, dakle da se ne bi došlo u neke makroekonomske rizike i ne znam sad kako bih to rekao, ali tu su baš jako dobri amandmani s kojima se ja glavnom slježem. Zatim imamo i one amandmane koje govore govore o odvajanju banaka ali dakle odvajanju poslovanja u vlastite svrhe od poslovanja za klijente. Ja za sada još ne bih ulazio u detalje u tu temu jer zbog razloga koje sam već čekao mi ćemo imati još vremena o tome raspravljati u detaljima, ali samo pitanje kako kako to kasnije provesti, da li bankama ograničiti poslovanje za vlastiti račun, to zapravo zadire u druge domene. Zatim, Mm, što se tiče ovog pitanja tržišta kapitala, tu imamo generalno jedan izbalansiran pristup, ali mislim da je pitanje da kakva je kvaliteta i količina naravno kapitala, tu treba o tome, s time se pozabaviti, kao i potrebom za stabilizacijom daljnjih zahtjeva za kapitalom. Drugim riječima, to ne mogu se ni podnijeti zahtjevi ako ne ispunjaju čitav niz određenih kriterija koji se moraju uskladiti. I tu mislim da tu imamo isto tako različite amandmane koji su u vezi s tim podneseni, idu u različitim smjerovima i s jedne strane se zalažu za visoko kapitalizirane banke, a s druge strane e, tvrde da nisu dovoljno kapitalom postavljene banke i da treba jako puno investirati još i moraju se dokapitalizirati u ogromnim količinama. Dakle, mislim da se slažem s nekim amandmanima kao izvjestitelji u sjeni koji govore o tome da zapravo i nemamo dovoljno kapitala u bankama kad se gledaju američki pandani i da bi tu zbog čitavog niza faktora situacija trebala promijeniti. Zatim, MDA. I tu bih eh, se držao za onog našeg izvješća i opciji o nacionalnom diskrecionom pravu da utekle zemlje uglavnom same odlučuju. Mislim da treba ići u tom pravcu i u izvješću tako napisali, a možemo čak još i pojačati naše formulacije kad je u pitanju odgovornost samih zemalja. sve u svemu ima još čitav niz amandmana koje moram ja detaljno proučiti, ali kao moja prva reakcija bi bila da mi se čini da su svi oni uglavnom razumni, racionalni i umjereni. Pogotovo kad govorimo i o pitanju trgovanja različitim sigurnosnim papirima u okviru i osiguranja tih um, vrijednostnih papira. Ja se veselim razmjenim mišljenja s vama o tome, ali sigurno da trebamo naglasak staviti na pojačanju osiguranja, dakle kolaterala u tom. Generalno, mislim Zatim pitanje izvještavanja, specifičnog izvještavanja po zemljama. E, i posebnih preporuka podržava, mi znamo da bankovna unija još nije ni postojala, niti je počela funkcionirati kad se već počelo raditi i počela izrađivati ove posebne preporuke za, po zemljama. Mm, I na tome treba još poraditi, vidjeti kako će to sad funkcionirati, a pritom naravno želimo sve olakšati. Zatim, moj tekst treba uzeti u obzir i nove prioritete za 2016. Znamo jasno da je tu idemo kompromisne varijante. Imamo i nekoliko jako zanimljivih prijedloga i ono što je barem što je barem dragi kao guverner do sada na govijestio. Ja se ne slažem sa jakim kritikama na račun ECB-a, dakle Europske središnje banke u ovim trenucima krize i mislim da se to vidi uopće u izvješćaju. Kod e, izvlačenja iz krize i sanacije vlastitim sredstvima, o tome se vodila velika diskusija, tu smo branili apsolutno sve što je navedeno u direktivi o sanaciji i oporavku banaka. S druge strane, ta direktiva o sanaciji i oporavku banaka ima isto tako ugrađene različite mehanizme pravila o fleksibilnosti koje treba još e, pažljivo promotiti pogotovo u odnosu na pakto stabilnosti i rastu, ali to je dio direktive o oporavku i sanaciji banaka. I sad u svjetlu ovih načela mislim da su amandmani dobro prezentirani, dobro sastavljeni. Zatim imamo još dvije vrlo vrlo osjetljiva pitanja, a to je izloženost državnih javnih dugova i pitanje plana za osiguranje europskih štednih uloga. Ovo prvo to je jasno da i u parlamentu imamo vrlo radikalno različita mišljenja, što se i odrazilo amandmanima. Ja ću pokušati raditi na kompromisu, dakle pitanje odnosa prema javnim dugovima Neke stvari ćemo recimo u 330-331 balcovim e, amantmanima su, to ćemo pokušati jasno uzeti u obzira, pogotovo u kontekstu onog što je Bazel učinio i što se nalazi u predsjedničkom izvješću i tu se upravo ta tema i ista ta tema provlači i njoj i pokušava se naći jedan izbalansirani pristup. a onda imamo neke amatmane u kojima se o tim temama, dakle jedno je javni dug, drugo je osiguranje štednih uloga, govori radikalno drugčije i vrlo su generalno radikalni zahtjevi. Pa ćemo vidjeti, dakle, to da li ćemo uspjeti naći jedan pametan i razuman kompromis između tako ekstremnih pozicija, to će upravo biti i mjera i govoriti o tome koliko smo mi zreli u stanju raditi svi zajedno. A inače, ja molim da ostanemo pri malo općenitijim načinima i točkama, čak i kad pišete amandmane i u raspravi, jer e, u neke detalje i ne možemo ići. Ja sam, zatim kad govorimo dakle o EDIS-u, tom cijelom planu za osiguranje štednih uloga, mi jesmo za Edis, ali imamo jednu skupinu kolega koji su vrlo oprezni i s nevjericom, vrlo, vrlo pa pozivaju na preznosti i na jedan distancu još prema tome da se vidi jer bi to moglo donijeti čitav niz opasnosti sa sobom i da nije još dovoljno domišljeno kako osigurati te štedne uloge. Prema tome mislim da tu isto moramo ići na jedan kompromis koji će biti recimo većini prihvatljiv, ali da ne budemo viš protiv Edisa, protiv sustava osiguranja štednih uloga, nego da nađemo neku usvojenu kompromisnu formulaciju koja bi na kraju ishod legislativnog procedura koji je tek počeo ostavila otvorenom, a da se ipak tu to ne preklapa sa ostalim područjima u izvješću o bankovnoj uniji. Hvala vam lijepo sada što ste me saslušali moje kratko izvješće, sažeto o tim naglascima na zapravo kakamo idu amandmani na ovo izvješće. A sada vaši komentari u ime Pučana, izvolite. Eva. Hvala. Kao prvo na jako dobrom izvješću koje ste napravili mi vjerujemo da to izvješće daje dobru osnovu koja pokazuje postignuća dok dokle smo došli iz bankovnu uniju, pogotovo kod procjene posljedica svih onih reformi koje su provedene u bankarskom sektoru. I kao što ste i sami spomenuli, mi smo ovdje e, podneseno je čitav niz vrlo različitih amandmana, ali ja ću se sad samo e, fokusirati na nekoliko glavnih tema za klub zastupnika Pučana. Prva tema bi bila izbjegavanje dupliciranja podataka. Mi mislimo da kako bi stvorili jednu dobro funkcionirajuću bankovnu uniju, trebamo apsolutno izbjegavati dodatne terete za nacionalna nadležna tijela. Prema tome bilo kakvo dvostruko, dakle prikupljanje evaluacija ili podataka ili izrada izvješća je nepotrebna. Ja znam da je kolega Balc podnio, amandman u kome se izbjegava upravo ti kanali višestrukog izvještavanja ili traženja, dakle, dva put istih podataka i sl. Zatim, mislimo da bi trebali ohrabrivati e, korištenje pametne informatičke infrastrukture i pogod u skladu naravno sa potrebama svih funkcija za nadzor našeg nadzornog tijela za vrijednosne papire. Zatim mislimo da bi generalno između naš između tijela za nadzor trebalo imati puno bolje i jače veze sa središnjom bankom i nacionalnim nadležnim tijelima i to bi se moglo sa povezanijom informatičkom infrastrukturom postići. Zatim, jedan dio mojih kolega iz Pučana kao i ja se ne slažemo s izjavom da bi trebala postojati mogućnost za pristup i nacionalnim izvorama i e, resursima i europskom mehanizmu za stabilnost mi smatramo da se može ili jedno ili drugo koristiti, ili nacionalne sredstva ili evropska sredstva za stabilizaciju. I zatim pitanje zadnje rezerve, zadnje Mislimo da, dakle, svako pitanje, kad god se krene na postupak da se nešto sanira vlastitim sredstvima, ono mora imati u krajnjoj liniji još jednu zaštitnu mjeru. A inače se taj način da se vlastitim sredstvima sanira treba koristiti samo kao zadnji izlaz. Jer mi ne mislimo da ako se moraju se prije toga koristiti sve ove mogućnosti koje nam daju europska tijela i evropski mehanizmi. Zatim ta zadnja, zadnja osiguranje to e, mora biti fiskalno neutralno i isto tako mora pridonijeti izbjegavanju bilo kakvih moralnih e, opasnosti i rizika, jer to je isto vrlo važno u toj vrsti postovanja. Zatim, smanjenje rizika treba biti važnije i treba prije doći nego ono kad mi dijelimo rizike. Zatim, parlament poziva apsolutno na jedan oprezni pristup, kao kod plana o osiguranju štednih uloga i mislimo da se instrumente za podjelu rizika, kao što smo već rekli, pogotovo u pontovom području, prije njih trebaju ići instrumenti za smanjenje rizika. Isto tako važno je uspomenuti ulogu zemalja koje ne sudjeluju, pa bi htjeli ohrabriti širu reprezentaciju bankovne unije upravo tih zemalja i zatim muže veze između nacionalnih nadležnih tijela diljem Europe jer smatramo da je to od ključne važnosti za učinkovito zakonodavstvo i provedbu ovih propisa koje imamo u bankovnoj uniji, ostvarenju sva tri stupa sa nadzorom i sanacijom. Potom kompletn za ovo osiguranje štetnih uloga treba izraditi jednu temeljitu analizu procjene učinaka i to treba jednu zatim onda nakon što ta direktiva o osiguranju štednih uloga bude transponirana u nacionalna zakonodavstva i nacionalne zakone, treba napraviti jednu dubinsku analizu i to naravno poštujući načela proporcionalnosti kako se ona odrazila, kako ona djeluje, kako to izgleda. To, to su uglavnom naše najvažniji akcenti, a ostalo će biti na sastanku sa e, izvjestiteljima u sjeni u detaljima dogovoreno i razmotreno. Hvala. A sada kolegica von Storch. Da, kolege, u vezi ovog izvještaja o Bankarskoj uniji za 2015. Ja moram reći da sam zaista pozitivno iznenađena. Imam dojem da je izvješće našeg cijenjenog kolege se zapravo može sa ovim gomilom amandmana još poboljšati. Ja bih htjela reći šta me na početku muči. Dakle, mene jako muči to odvajanje nadzora od monetarne politike u središnjoj banci. Mi smo govorili da treba izgraditi vatrne zidove, dakle kineske zidove između ova dva sektora i možda neko ima dojam da bi to mogli biti samo lažni paravan zidovi, onako Europska središnja banka je uložila neke napore da te dvije funkcije odvoji ali ja sad ne znam ko tu odluku kontrolira, stoga i moj amandman 221, da se traži naime od Središnje banke da on organizacijsko odvajanje nadzornih i monetarnih funkcija odvoji provede, ali da to svake godine jedno neovisno mjesto provjeri izvana godišnje, dakle eksterna provjera, da li je to Europska središnja banka dobro i napravila, dakle onako kako je propisi propisuju. A zatim u amandmanu 221 piše i da želimo da se onda objavi to i da informira javnost o tome e, trenutno komisija recimo jednoj suverenoj državi Poljskoj provjerava da li je ono što oni rade u skladu sa njihovim ustavom i sa europskim akijem trenutno. Pa mislimo da isto tako treba provjeriti i mi tražimo da e, se provjeri da li Europska središnja banka doista slijedi slovo zakona, jer banka je egzekutivna, izvršni nadzor, ona ima takvu funkciju, prema tome on e, ima, ona se mora nadzirati i kontrolirati. To je napokon minimalni standard pravne države. I zato kažem, propagiram toliko za ovaj, zauzimam se toliko za ovaj amandman naš 221. Još nešto me jako veseli da je u ovoj radnoj skupini za bankarsku uniju kolega Gigold dao vrlo pametne i vrlo stručne prijedloge. Mi naime se ne slažemo mnogim stvarima dakle naše dva kluba zastupnika, ali ovdje se apsolutno slažemo, a to je da bankama treba više kapitala i da moraju se dakle bitno dokapitalizirati to pokazati, a to je jedan od temeljnih e, stvari da se ne bi kasnije za sve sanacije opet koristila novci poreznih obveznika. Zatim, amandman 155, on se bavi pitanjem tretmana državnih obveznica u odnosu na zahtjeve za kapitalom, kao i uvođenjem gornjih granica kod državnih e, kredita i državnih obveznica. To je, kod, to je recimo tražila i gospođa Nui i mislim da je tu trebamo maksimalno poduprijeti. Time bih prešla na treću tečku koja je međutim vezana za ovu drugu, a to je da je široko rasprostranjene nevoljkosti e, da se banke tjeraju na dokapitalizaciju, prosljeđuje on, iz toga zapravo slijedi i pitanje šta će onda biti sa osiguranjem štednih uloga, depozita. Jer kad bi banke imale puno veće kapital, onda ne bi bio problem osigurati štedne E, uloge i sad me jako brine da će ponovno i ovo osiguranje štednih depozita ići na teret štediša, a to posebno na teret njemačkih malih štediša, kao obično. Prema tome, mislim i kolega Toerer iz FTP-a ne smatra da je taj prijedlog loš kojeg mi dajemo ovom amandmanu, nego samo da je malo preuranjen, ali sam uvjerena da, će to, da bi to jako i da će jako zanimati sve štediše, male štediše u Europi, a posebno one u Njemačkoj. Prema tome mislimo da e, ovaj naš amandman nije nimalo preuranjen, nego mislimo da sam da je ovo što je napisano u izvješću generalno o bankovnoj uniji kako funkcionira krivo. Zatim pitanje e, dakle te mutualizacije, te podjele odgovornosti i zajedničkog preuzimanja rizika, to treba naglasiti. A ne, kad smo rekli da opet padne sve na leđa samo štediša, malih štediša i to njemačkih malih štediša. Inače, mislimo da taj predlog ne treba bitno poboljšavati. Hvala lijepo. Hvala vam. Vi ćete se javiti u ime Silvi Gulah. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Govorim u ime Silvi Gular i pročitat ću evo odmah to, ali što se tiče onoga što je rekao gospođa Štorh, ja još uvijek želim imati slobodu da iznesem i amadmane koje ja mislim zatražiti, a tu moram reći da ja u jednom amandmanu želim jasno reći da zajedničko osiguranje štednih pologa se može napraviti samo kada su ispunjeni preduvjeti, a ja smatram da ti preduvjeti nisu ispunjeni, sam protiv e, zajedničkog osiguranja štednih pologa, ali sam za zajednički zakonodavni okvir koji je već donesen i koji se zatim i treba primijeniti. Sada ću pročitati izjavu Silvi Gula. Ona se ispričala što nije bila u mogućnosti doći na sastanak. Također je htjela istaknuti kao izvjestiteljica u Sjeni da se raduje kvalitetnoj suradnji na izradi ovog izvješća. Mi smo predložili manji broj amandmana. Želim naglasiti da je jedinstveni nadzorni mehanizam iznimno važan i u svjetskim okvirima i treba naglasiti potrebu za radom na e, upravljanjem rizikom i smanjivanjem rizika i da bi komisija trebala ići na uredbu, ne na direktivu kako bi se osiguralo jedinstvena primjena e, Europskoj uniji što se tiče bankovne unije. Isto tako komisija ima obvezu da spriječi e, fragmentiranje unutarnjeg tržišta. E, također se pozdravlja spremnost predsjednika SBA e, da surađuje s parlamentom vezano uz ulogu SBA e, posebno u nekim područjima E, posebno za odbor za financijsku stabilnost i vezano uz treći stup, a to je da ne smije biti nikakvih distorcija vezano uz različite bankovne modele. Već 2010. godine kada se radilo na osnivanju europskih nadzornih tijela za bankarstvo, Ekon je nastojao da se uvedu neka osnovna počela e, bankovne unije, tako da odbor Ekon ima važnu ulogu u e, praćenju provedbe te iste bankovne unije. Isto tako želim reći u ime kluba zastupnika Alde da e, se radujemo danjem procesu pregovora. Hvala Rina Kari. Hvala. I zahvaljujem na komentaru. E, zanimljivo je čuti komentare izvjestitelja na amandmane. UNGL je predložio niz amandmana, neću prolaziti kroz sve amandmane jer mislim da za to nemamo dovoljno vremena, ali bih spomenula e, neke, neke grupe amandmana. E, dakle, nama je jasno da smo mi krenuli u projekt Bankovne unije zato da bismo zaštitili građane od e, dakle, dosadašnjeg načina spašavanja banaka iz, od novca poreznih obveznika. Međutim, kada vidimo e, trenutnu situaciju, mi ne mislimo da postoji takva zaštita od budućih spašavanja od novca iz novca s poreznih obveznika. Također nam je jasno da ako se još uvijek prihvaća da postoje megabanke na nacionalnoj i europskoj razini, to predstavlja niz problema. Dakle, te banke su toliko velike da ih se više e, ne može spasiti. Dakle, e, i u tom slučaju će se opet morati koristiti novac poreznih obveznika. Mislim da smo mi možda otišli predaleko, e, dakle, kada izvjestitelj razmatra naše prijedloge, jer mi govorimo o investicijskim aktivnostima, međutim, barem pokušavamo riješiti tu problematiku. Također želim nešto reći o SSM-u, jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Mi tvrdimo da postoji e, česta revaluacija e, kapitalnih pričuva i mi smatramo da je to potrebno kako bismo e, prilagodili svoju politiku okolnostima koje se mijenjaju i izvjestitelj kaže da to mora biti više od 55 milijardi eura, no mi smatramo da to mora biti još više i da mora funkcionirati ranije. 2023. godina je prekasno. A ako budemo imali fond za otkup duga, možda bismo onda mogli imati, onda ćemo imati taj e, zaštitni mehanizam. I na kraju želim nešto reći o sukobu interesa. Mislim da je važno istaknuti da postoji sukob interesa unutar e, SBA. Mi ne želimo e, nikoga kritizirati, međutim, tu postoji određeni sukob interesa i nadam se da će se pronaći odgovarajuća formula da se to riješi. Hvala, Sven Giggold. Hvala. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju na sažetku i hvala što ste pozdravili neke naše amandmane kao što je jačanje razmjernosti i nedostatak, odnosno slabost makroprudencijalnih aktivnosti u bankovnoj uniji, te potrebe da se to izbalansira. Također bih htio da razgovaramo o nekim razlikama. Kao prvo, primjećam da postoji podjela unutar socijalista. E, von Weizse Kantan, koji tvrdi kao i mi u našim amandmanima da nam treba veća, više kapitala i da to nije problem, e, barem srednjoročno, za veće e, investitore. I onda vidim da kolegice Ferreira i Berez smatraju da ako se traži da banke imaju previše kapitala, da bi to moglo utjecati na njihovu sposobnost kreditiranja. Ja osobno smatram da je trenutno glavni razlog zbog toga što trenutno postoji mala potražnja za kreditima, ne, e, dakle, nisu propisi o, za, koje se odnose na banke, nego e, makroekonomska politika. Dakle, financijska stabilnost E, također je jedna stvar, a druga stvar je e, makroekonomska dinamika koju moramo stvariti. I, I zato moramo reći da je ta veća razina kapitalnih rezervi potrebna kako bi se zaštitili interesi poreznih e, obveznika. Isto tako, kolegice von Stoll, želim reći da ono što nije prihvatljivo jest da se dijele ovlasti i da se donose odluke na europskoj razini, a onda vaš klub zastupnika želi birati e, što želi, a što ne. Dakle, za snošenje odgovornosti za neuspjehe kaže se da više ne treba solidarnost među državama članicama. Ako već postoji bankovna unija i ako se odluke donose zajedno unutar SBA, onda mislim da moramo i kolektivno snositi odgovornost. Dakle, ne možemo birati samo ono što nam odgovara. I mislim da to nije fair prema nekim državama članicama koje e, također dakle, e, zajednički donose odluke unutar bankovne unije. Želim se kratko osvrnuti na pitanje kredita E, shvaćam da ne želite da se prekine s tim projektom. Međutim, mislim da je pitanje metodološke naravi. Postavlja se pitanje, treba li Europska središnja banka imati manju odgovornost od europskih zakonodavaca? Mi e, u Europi mnogo govorimo o boljem zakonodavstvu, što znači da najprije imamo nacrt teksta uredbe, nakon toga je se odvija postupak konzultacija, nakon toga sažetak i nakon toga Europska središnja banka donosi odluku. Da kako Europska središnja banka je neovisna. Međutim, što se tiče e, strukture i izrade zakonskih propisa mislim da e, moraju biti na istoj razini standarda kao i u drugim zakonodavnim područjima i mislim da bi bilo dobro kada bi e, izvukli pouke iz e, sustava ana kredit kako bi se inzistiralo na boljim načelima za izradu propisa i bilo bi e, mudro od Europske središnje banke da primjenjuje ta pravila. Mislim da će na taj način sačuvati svoju reputaciju neovisnosti. Isto tako moram priznati da me pomalo iznenadilo e, kada sam vidio amandmane pokreta pet zvijezdica vezano uz bankovnu uniju. Čini mi se iz moje perspektive da to nije korektno i da e, bankovna unija ne može biti učiniti jug Europe žrtvom. Dakle, bankovna unija također je instrument za smanjivanje kamatnih stopa svugdje u eurozoni. Tako da e, takve kritike upućene na funkcioniranje bankovne unije gdje se želi pokazati da bi Italija mogla biti žrtva. E, mislim da to nije korektno i to možda spada u neke popularne rasprave u e, Italiji. Međutim, mi ne bismo ovdje trebali razgovarati na toj razini i ne čini mi se fer da se e, da se na taj način pokušava spriječiti stavljanje velikih banaka pod nadzor. Upravo zato nam i treba Europska unija. Hvala. Zamolit ću kolege da ne govore predugo, jer ćemo uskoro sada će započeti sastanak sa povjerenikom Moskovicim. Izvolite, gospodin Vali. Hvala i želim zahvaliti izvjestitelju. Ovdje se čuju običajne uobičajene polemike kada se govori o bankovnoj uniji. Da, svi znamo za skokove padove i kada govorimo o toj temi moramo uzeti u obzir mnogo više stvari. Na kraju krajeva u ovom izvješću je toliko prijedloga da bi to moglo postati preopsežno. Dakle, ovdje bismo trebali predložiti nešto novo. Ne možemo naprosto zatvoriti oči i reći da je sve u redu. Očito je da je ekonomski sustav krhak, posebno bankovni sustav. Prvi stup je uistinu slab što se tiče nadzora i postoji e, veliki problem sukoba interesa u Europskoj središnjoj banci. I zbog činjenice da obavljaju dakle dvije funkcije istovremeno. Isto tako tu je jedan amandman socijalista koji ćemo podržati u tom smjeru. Dakle, moramo e, isključiti sistemski rizik iz, i iz derivata. Njemački bankovni sustav je u velikoj mjeri zapravo nije pod sustavom nadzora. Kako je to moguće? Što vi mislite, gospodine Gigold, o tome? Što se tiče jedinstvenog sanacijskog fonda, i tu bih htio nešto reći. Očito je da je sustav prolazi kroz krizu, kako jedan fond može jamčiti toliko, to je 55 milijardi u 8 godina. Međutim, to nije dovoljno. Mi imamo četiri velike banke u Italiji i tu je već ekvivalent od tri godine nacionalnih doprinosa tom fondu. I to u slučaju da je kriza manjih razmjera. A što ako dođe do krize širih razmjera? Mislim da je situacija ovako vrlo nestabilna. A što se tiče sustava za e, jedinstvenog e, sustava za osiguranje depozita, ako je to sustav koji stavlja središnje banke u poziciju da moraju biti posljednji zajmodavac, onda je to dobro. Međutim, mi ne bismo trebali e, jamčiti za državu. prema postupku procesu iz Berlina. Mislim da e, je ovaj sustav jedinstvenog osiguranja depozita jedino rješenje, jer u protivnom će račun platiti štediše i onda će tražiti odgovorne. Ova pravila naprosto nisu adekvatna trenutno. Ja nisam imao namjeru uzeti riječ, međutim da, bili ste vaše ime na popisu. Nakon što sam čuo e, sve prethodne govornike, htio bih reći da mi se čini da ovo uistinu avantura. Što se tiče bankovne unije, ovdje se pripremamo za jedan veliki rizik. Vidjeli smo to i kod vas, e, gospodine Gualtieri, u vašoj zemlji i e, s obzirom na sljedeću financijsku krizu do koje će doći prije kasnije, mislim da će se narod pobuniti. Hvala. E, zamolit ću sve kolege da se drže jedne minute u slobodno javljanju za riječ. Izvolite, gospodin Zaba. Hvala, ja vam želim zahvaliti na radu na ovom izvješću i želim e, istaknuti nekoliko pitanja. Amandmane koje sam predložio na izvješće bave se e, pitanjem trećeg stupa bankovne unije. spomenuli smo da je bitno da postoje tri stupa i posebno je e, važno da se ostvari napredak u provedbi trećeg stupa. Mi pozdravljamo ovaj amandman, međutim moramo biti realni. Neke države članice i neki kolege nisu spremni, međutim morat ćemo postupno ići u smjeru podjele rizika. Dakle, treba pronaći odgovarajuću formulu kako bi se ublažilo njihove strahove. I vjerujem da ćete vi uspjeti u tome, gospodine predsjedavajući. Hvala, Pervanš Berez. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući i zahvaljujem svima na raspravi i na ovom prijedlogu za raspravu. Ja sam predložila neke amandmane koje se tiču funkcioniranja SSM-a. Znam Dakle, tu se postavlja pitanje donošenja odluka, hirarhije i učinkovitosti i brzine kojom se donose odluke. Mislim da je to nešto o čemu treba progovoriti. Slažem se s vama i vezano uz e, o drugo pitanje i kao što je rekao Sven Giegold, ovdje govorimo o bankovnoj uniji, a ne govori se ništa o toj neravnoteži između sjevera i juga, bez da se govori o žrtvama. Međutim, tu se dovodi u nezgodnu situaciju one zbog primjene samo nekih stupova bankovne unije. Dakle, čini mi se da bi dobra formula bila da se stavi naglasak na važnost vremenskih rokova još jedna posljednja napomena vezano uz ocjene učinka. Iznenadilo me, znam da je situacija hitna, da su to sistemske krize i da nemamo uvijek vremena za izradu studije učinka. Međutim, e, ako ne izradimo takvu studiju, to će e, dati e, argumente akterima na tržištu da su to propisi koji njih zapravo priječe u procesu pokretanja investicijskog ciklusa. Dakle, te e, norme koje vodimo u financijskim tržištima moraju se voditi istim rigoroznim pravilima kao i u ostalim područjima. Liza, hvala. Ja želim nešto reći o dva pitanja, nastavno na raspravu. Prvo se tiče kontradikcije između toga da se traži više kapitala što je naglasio Sven Giegold, gdje se također e, naglašava izostanak makroekonomske analize kao nešto pozitivno. Problem je u tome da u određenom trenutku kada je gospodarstvo u nekim državama članicama na krhkim nogama. Ako se traži veća razina kapitala, a banke su ugrožene zbog opće gospodarske situacije, to će dovesti do neravnoteža, budući da je u tom slučaju kapital vrlo skup i rizik e, ulaganja u te banke percipira se kao iznimno visok. Dakle, ovo je pitanje na koje se ne može odgovoriti sa da ili ne. To je pitanje e, koje mora uzeti u obzir vrijeme, analizu i detalje. Neki kolege su doveli u pitanje e, osiguranje depozita. Međutim, mislim da je sada prekasno. Mi smo ušli u jedan proces koji je vrlo zahtjevan e, koji od početka počeva na tri stupa i kada govorimo o kontroli rizika to se e, odvija kroz single rulebook i jedinstveni e, nadzorni mehanizam. Dakle, ako imam jedinstveni sanacijski mehanizam. Dakle, u tom smislu moramo imati i jedinstveni sustav za osiguranje depozita. E, samo bih htjela reći da ovdje pokušavamo uzeti u obzir američki sustav. Oni imaju E, njihovu središnju banku kao zaštitni mehanizam i jamstvo od 250 tisuća američkih dolara za depozit. Dakle, to, to je osnova na koju smo uzeli za ovaj sustav. Hvala. Kolega Jakob, posljednji govornik. Izvolite na jednu minutu. Hvala, ja bih također htio reagirati vezano uz ovu kontradikciju e, koju je ukazao kolega Gigold i kako bismo e, štedjeli na vremenu, e, htio bih samo nešto reći o tom amandmanu gdje se to rješava. Dakle, u stavku 12 bilježi da treba smanjiti dividende a i dovesti novi kapital i raduje se Radujemo se prevladavanju e, dakle ovog sustava. Dakle, ne vidim da tu postoji neka kontradikcija i htio bih samo istaknuti da e, bi se ovo proturječje riješilo samo od sebe samo pomnim čitanjem. Hvala. Želim zahvaliti svim kolegama na komentarima. Ja ću ih pažljivo razmotriti. Samo nekoliko kratkih odgovora. Ja se slažem sa većinom komentara koji iznijela Eva Paunova, duplikacija, informatika. Dakle, slažem se e, također vezano što ste rekli uz institucionalno pitanje SM-a i nacionalnih doprinosa. E, zatim imam nešto drugačiji pristup što se tiče zaštitnog mehanizma. Mislim da je ovdje jasno da nam treba zaštitni mehanizam. E, vijeće je dogovorilo vremenske rokove, dakle mi možemo e, govoriti o tome je li to potrebno prebaciti na prvu polovicu razdoblja ili ne, ali mislim da ne bi bilo primjereno da to sada dovodimo u pitanje, budući da je već dogovoreno. E, što se tiče smanjenja, dakle ublažavanja rizika i raspodjele rizika, mislim da je vrlo bitno da ne ispustimo neke stvari iz vida. Treba nam e, jedinstveni nadzor i jedinstvena sanacijski sustav. Isto tako moramo povećati kapitalne zahtjeve, tu isto tako i Basel 3. Dakle, sve je to kako bismo smanjili rizik. Dakle, ne možemo naprosto reći zaboravite na sve to, e, kao da idemo na mutualizaciju Mislim da smo mi u značajnoj mjeri smanjili rizik i upravo je to svrha bankovne unije. A treći stup je mm, vrlo ograničen i način e, raspodjele rizika. Isto tako želim reći da ja ne mislim da je korektno na taj način opisati e, realnost dakle da se da postoji potreba za e, dodatnim smanjenjem rizika bez raspodjele rizika. A ako govorimo o izloženosti riziku država, e, ja sam već bio rekao da e, se radilo na kompromisnom rješenju gdje su uzeti u obzir neki amandmani EPP-a imajući u vidu rad odbora iz Bazela, izvješće i ASB-a. Dakle, mi možemo raditi na toj osnovi i ako to odradimo u razumnom vremenskom roku, mislim da bismo mogli doći do zajedničkog teksta. Što se tiče Adisa, mislim da Edisa, mislim da ne možemo e, izbjeći da se ne spomene važnost trećeg stupa bankovne unije, a sve e, dakle, sadržana pitanja možemo ostaviti za drugo mjesto. Dakle, mislim da se oko tog možemo dogovoriti, da možemo doći do kompromisa. Neću govoriti o nekim drugim stvarima. Tu je i još jedan amandman o podržavanju, davanju potpora malim i srednjim poduzećima. Mislim da se oko toga možemo složiti. I tu su još neki drugi amandmani. Bio je jedan vrlo kvalitetan amandman o međunarodnim forumima. Amandman GUE. I potrebe za izbalansiranim pristupom. E, što se tiče kapitala, moramo biti precizni u formulaciji. Ja bih rekao da u tekstu e, gdje se povećava e, kvantiteta kapitala, to je ključno, to nije u proturječu sa kreditiranjem realnog gospodarstva. Ako kažemo da je SSM u krivu, da su u krivu i da su evropske, da evropske banke nisu dovoljno kapitalizirane, ja se s time ne slažem, ne mislim da je to točno. Dakle, istina da se o tome treba još razgovarati, ali rekao bih da i u tom području možemo pronaći e, razumni kompromis. Dakle, s jedne strane imamo rulebook pravila, imamo vrlo e, precizna pravila o e, kapitalu u bankama, mislim da to ne moramo mijenjati. Isto tako trebamo vidjeti kakav bi bio kratkoročni utjecaj i e, isto tako moramo rješavati stabilizaciju regulatornog okvira, a istovremeno e, prepoznati važnost visoko kapitaliziranih banaka što će doprinijeti e, stabilnosti i kreditiranju gospodarstva. Hvala svima na doprinosima. Mi ćemo 25. siječnja glasovati o ovom izvješću. U srijedu ćemo imati sastanak sa izvjestiteljima o sjeni. Hvala svima i sada možemo zaključiti sastanak e, odbora. Dakle, sljedeći sastanak će se održati 21. siječnja u poslijepodnevnim satima i sada možemo kratko prekinuti rad kako bismo pripremili sastanak, e, zajednički sastanak odbora Taksi Ekon sa povjerenikom Moskovicijem. Hvala.